Good morning, ladies. Dobro jutro, dame i gospodo. Mogu li vas zamoliti da zauzmete mjesta? a pleasure for me. Hvala vam, za mene ovo veliki užitak što možemo danas održati zajedničko E, saslušanja, odnosno javno savjetovanje o našem planu Europske unije za gradove skupa sa povjerenstvom Koter. Ja bih vas podsjetila da je 13. listopada 2015. naš odbor održao zajednički sastanak već sa Koterom, povjerenstvom Kotera iz e, odbora regija. Jedna od tema koje smo raspravljali upravo bio plan Europske unije za gradove i napretku koje očekujemo tijekom nizozemskog predsjedanja vijećem. kao rezultat tog događaja e, dva predsjednika ovog povjerenstva i odbora potpisali su zajedničku izjavu koja je kasnije usvojena od strane koordinatora i oba odbora. I mi smo odlučili zatim održati ovaj zajedničko saslušanje, odnosno javno savjetovanje kako bismo ocijenili napredak koji je postignut u primjeni naše urbane agende. I pogotovo je odbor regija kao i uz naš i sa svojim povjerenstvom Koterom radio na pripremi ovog sastanka. Dragi gospodine Katajn, drage kolege, s obzirom na sve one izazove s kojima se mi danas suočavamo, svi smo zapravo sve svjesni važnosti plana Evropske unije za gradove, jer mi moramo postići jednu puno učinkovitiju koordinaciju među svim političkim čimbenicama, uzimajući u obzir iskustvo koje su sve regionalna tijela vlasti kao i lokalna tijela vlasti prikupila na terenu. Mi znamo da novi plan Europske unije za gradove nudi mogućnost partnerstva i nove načine koji uključ, partnerstva koji uključuju i gradove u zemljama članicama i nudi jednu novu politiku za s boljim ishodima. Proteklih mjeseci smo postigli vrlo vidljive napretke na tom području sa najnovijim naprecima, uključujući osnivanjem stalnog tajništva za ovu urbanu agendu, kao i kretanje jednog, kao i pokretanje jednog one-stop shopa za sve što se tiče urbane agende i naše web stranice stalne. Jedna od najvažnijih stvari u cijeloj toj agendi je zapravo identificirati probleme za provođenje urbane politike na svim područjima. Mi se nadamo da ćemo u sljedećem razdoblju uspjeti i ojačati urbanu dimenziju, dakle dimenziju razvoja grada, fokusirajući se na tri glavne područja. Bolja regulacija, bolje korištenje financijskih instrumenata i bolja razmjena znanja. Dakle, urbana agenda za Europsku uniju i, i nova urbana agenda Ujedinjenih naroda predviđa vrlo slične vizije za postizanje ravnoteže i održivi razvoj u gradovima koji se uvijek bazira na onom lokalnom pristupu. Sa čemu se to i definitivno odražava i u socioekonomskim okolišnim dimenzijama novog plana mi uspostavljamo time izravnu vezu sa ciljevima održivog razvoja i pri čemu se naglašava i određuje da će urbana agenda Europske unije pridonijeti i provedbi ciljeva UN-a za održivi razvoj do 2030. Europski parlament je kroz svoj odbor regije također vrlo intenzivno involviran u rasprave o tom planu za gradove i mislim da smo mi kao prvo imali već radili na pripremi jedne rezolucije, izvestiteljica je bila kersten Westphal, koju smo usvojili u rujnu 2015. Ta rezolucija je upravo naglasila kako urban plan za gradove mora više involvirati lokalne razine uprave i regionalnu upravu i to bazirajući se na upravljanju na više razina. Također je pozvalo na procjenu teritorijalnih učinaka svih relevantnih europskih politika i inicijativa koje su poduzete od regionalnih do lokalnih razina, kao i na osnivanje tijela posebnih europskih koordinatora koji će nadzirati razvoj i implementaciju te politike kao i osnivanje one stop shopova za urbanu agendu i gradske politike. Ništa što urbana agenda čini u Europskoj uniji nije do sada se krv kosilo jasno nego je bilo u skladu sa svim UN-ovim ciljevima. Naša parlamentarna radna skupina pod vodstvom kolege Olbrihta je bila uvijek involvirana u, u sve rasprave kao i proces monitoringa. Dame i gospodo, s obzirom da smo već počeli ovdje razmišljati o mogućim scenarijima kohezijske politike za razdoblje nakon 2020. Ja bih ovdje istakla i veliku važnost bolje koordinacije europske politike koja se odnosi i direktno pogađa naše e, građane u Europskoj uniji sa e, urbanom dimenzijom kohezijske politike. Tu vidimo da treba ojačati jedan integrirani pristup i na europskoj razini e, pri čemu treba dakle u taj integrirani pristup uzeti u obzir i samo financiranje kao vrlo važno pitanje kod donošenja bilo koje političke odluke. Mi znamo da smo uključili e, taj plan Europske unije za gradove i u naše različite partnerske odnose kako bi proširili platformu svih koji tome sudjeluju. Danas ćemo na ovom našem velikom sastanku razgovarati upravo sa svim našim partnerima, različitim predstavnicima naših partnera i zahvaljujem već unaprijed svim govornicima što će s nama podijeliti svoja iskustva. Sada bih dala riječ gospodinu Kataneu da vas i on pozdravi i održi jednu uvodnu riječ, a već unaprijed vam hvala na dobroj suradnji. Hvala gospođo Mihajlova, dragi članovi i odbora regiji, dragi članovi našeg povjerenstva, povjerenstva Koter, dame i gospodo. Kao prvo dozvolite da se doista zahvalim Iskri Mihajlov i evropskim zastupnicima, članovima regija, što su prihvatili i sudjelovali organizacije ovog zajedničkog saslušanja, odnosno savjetovanja, koje je posvećeno nadzoru implementacije urbane agende za Europsku uniju. Kao što ste i već sami rekli, mi smo sjedili prije godinu dana u Amsterdamu gdje smo raspravljali o usvajanju plana Europske unije za gradove u jednom vrlo uspješnom forumu koji smo organizirali skupa sa našim nizozemskim članovima i u Amsterdamu smo postigli jedan opći konsenzus o glede činjenice da će usvajanje tog, e, te urbane agende, tog plana iz Amsterdama, da to neće biti kraj cijelog procesa, nego upravo sam početak jedno kontinuirane primjene plana za razvoj gradova Europske unije. Ovo što mi sada činimo je zapravo još važnije od ono što smo prošle godine radili u Amsterdamu. Danas moramo evaluirati prve konkretne rezultate. A to će naš sastanak osim toga i demonstrira jednu jaku političku vezu između Kotera i regija, odnosno između Europskog parlamenta i odbora regija, koja se zasniva na jednom zajedničkom cilju, a to je ponovno jačanje gradova, lokalnih vlasti, regija i to unutar Europske unije kao i unutar legislativnog procesa koji imamo unutar same Europske unije. Mislim da moramo pojačati i ulogu građana i ujedno prikazati im što se događa kako bi oni promijenili u mnogo čemu svoje mišljenja. A danas je, mislim, dan kad bi mogli donijeti čitav niz zaključaka koje bi mogli popraviti da pače ovaj plan EU-a za gradove. Da krenemo s tim sa pet glavnih natoknica. Kao prvo, znamo da se fokus treba staviti na tematska partnerstva. To su oni glavni pokretači, glavni motivi za implementaciju urbane agende. Drugo, trebamo uključivati gradove i lokalne vlasti u pripremu europskih politika kao i zakonodavstva. Rezultati diskusije trebaju se uvijek uzeti u obzir i u svim, svom daljem radu europskih institucija, čuvajući pritom i poštujući onaj duh naš kojem su oni stvoreni. Zatim, svi naši predstavnici lokalnih vlasti trebaju biti zastupljeni u tim tematskim partnerstvima. Neki naši članovi, recimo gospodin Gary iz Berlina, on se bavi recimo jednim jakim partnerstvom sa svima koji mogu pomoći kod e, integracije imigranata. Ili gospodin Boris Birmingham, on se bavi partnerstvima koji mogu pomoći suzbijanju urbanog siromaštva. Ili gospođa Marina Ebijeva iz Sofije, ona se bavi koordinacijom i partnerstvima za digitalnu tranziciju. Dakle, vidite, mi ćemo danas krenuti sa vrlo konkretnim iskustvima koje su naši članovi postigli na terenu kako bi mogli evaluirati kako je počela sama implementacija, ali istodobno moramo odrediti i rokove da vidimo kako lokalna tijela eh, djeluju u zemljama članicama i da vidimo do kad će što učiniti prema planu jer bez jakih rokova nikad i bez jače suradnje među nama samima između nas i Europskog parlamenta odbora regija lokalnih zajednica lokalnih uprava i samih zemalja članica nećemo nikad ostvariti ništa iz naših planova to je dakle jedna vrlo konkretna mogućnost da podijelimo naša dakle uvjerenja da razmijenimo gledišta i iskustva nadalje Otvoren je od sastanku koji je bio posvećen otvorenim regijama i gradovima se isto svašta zanimljivog iznijelo jer se tada vidjelo da nisu gradonačelnici ti koji stvaraju ili načelnici općina gradove, da zapravo zajednica kroz svoj život rađa tu taj grad i ono što nas ovdje zanima i vidjeli smo da bez njihove suradnje nećemo ni moći ni u kom slučaju realistično ni ostvariti sve one ciljeve koje smo zacrtali a moramo pritom ostati jasno vrlo realistični u svim svojim, u svim svojim naporima kako ne bismo e, izgubili ciljeve iz vida i ostali vrlo frustrirani. Naravno, mi moramo u implementaciju uključiti ne samo gradove, njihove uprave i lokalne uprave, nego prvenstveno građane, privatni sektor, socijalne organizacije. A čini mi se još jako važnim to naglasiti da to bude potpuno jasno. Nadalje, gledajući na konkretnije zapravo aspekte ove tehničke provedbe. Nakon onog naših odluka iz Amsterdama mi znamo da moramo napraviti bolji dnevni red kako će to ići sve skupa u europskim gradovima. I tu bi mi predložili da se uspostave izravne veze između naših partnerstava i članova regijeve platforme. Uz jaki naglasak na čuvanje e, na zapravo involviranje svih iz partnerstva tijekom donošenja odluka. Zatim, mi moramo dobiti povratnu informaciju od naših partnera, a za to smatramo da bi upravo regije platforma bila vrlo korisna. I na kraju, trebamo omogućiti pristup europskom financiranju, dakle lokalnim vlastima da dođu do europskog financiranja. Naravno, riječ je o budućnosti kohezijske politike, budućnosti višegodišnjeg financijskog okvira europskog proračuna, ali tu bi mogli jasno koristiti onaj savjetodavni centar kao Europsku investicijsku banku kako bi se sustavno mogli koristiti njihovim financijskim instrumentima za ostvarenje naše politike. To je vrlo specifični dnevni red kome trebamo jasno istaknuti njegovu važnost. Zatim, možda bi mogli donijeti vrlo učinkovita mjerila, odnosno referentne vrijednosti, da možemo lakše izmjeriti konkretan napredak na terenu koji smo u ovom ostvarenju ovih politika postigli. Od mnogih zemalja članica vidimo i njihovih primjera i njihovih iskustava vidimo da se moraju apsolutno koristiti međusektorska iskustva i uvjeren sam da će nam to omogućiti onda jednu vrlo plodonosnu razmjenu mišljenja između naših govornika, koordinatora partnerstava, naših članova i europskih zastupnika i kako bi se lakše onda fokusirali i iskoristili svoja iskustva za bolju primjenu, bolju implementaciju, provođenje urbane agende. Hvala vam puno i dobar dan. Hvala vam. Hvala vam na ovom uvodu. A sada dozvolite da vam predstavim sljedećeg govornika ko će isto tako dati nekoliko uvodnih izjava o najnovijem stanju provedbe urbane agende, odnosno plana Europske unije za gradove. Dakle, imam tu čast pozdraviti Nikolasa Beca iz nizozemskog predsjedanja koji je bio jako involviran u čitav proces pripreme našeg sporazuma iz Amsterdama vrlo sam sretna što ga možemo danas ovdje među nama pozdraviti kad smo evo već jedan veliki korak dalje otišli od našeg sastanka i pakta iz Amsterdama kada možemo već raspravljati o prvim postignućima i rezultatima svega što je u Amsterdamu dogovoreno. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo gospođo Mihajlova. I meni je, za mene je veliki užitak što sam nakon godinu i pol skoro ponovno među vama kako bi raspravljali o napretku urbane agende za Evropsku uniju. Možda ju možete vidjeti, a možda ne, ali tu je fotografija od 35. kad smo se dogovorili, kad smo zapravo postigli taj pakt o planu Evropske unije za gradova. Znam da ste već rekli da je pakt iz Amsterdama zapravo odredio našu urbanu agendu, ali to je uglavnom se zasniva na jednoj neformalnoj i dobrovoljnoj suradnji svih naših partnerstva, to je onaj ključni ključna stvar. To je također suradnja na više razinom što se pokazalo jako, jako uspješnim. A cilj je doka uvesti urbanu dimenziju zapravo sva područja naših politika i djelovanja kao i razmijeniti najbolje iskustva i postići više znanja. Također to je u skladu sa svim onim što je u Kopenhagenu, Parizu, ali i u Kitu sa Habitatom 3 već e, definirano kao cilj za održivi razvoj na svim područjima a osim toga je u skladu sa održivim ciljevima našeg razvoja do 2020. kako je to formulira i Ujedini narodni i Evropska unija. Jasno, mi sa osam različitih, iz osam različitih stranki je potpisalo taj pakt iz Amsterdama, tu među kojima su recimo i Europska investicijska banka, Europska komisija, različite nadređene organizacije, civilno društvo, NGO, financijske institucije i tako dalje, sveučilišta i svi ostalo, da samo neke nazovemo. vi ste već spomenuli da smo u međuvremenu stano tajništvo osnovali i da ste neke od naših prioritetnih ciljeva ste isto već naveli, a to je zeleni razvoj, E, uključivi razvoj, održivi razvoj. Isto tako ste dali neke najvažnije teme, integracija migranata, bolja stanogradnja, bolji stanovi socijalni koji se mogu platiti, kao i borba protiv gradskog siromaštva, da navedemo samo neke od najvažnijih tema. Ali dok mi ovdje nastavljamo dalje, dok smo kad smo nastavili raditi sa slovačkim malteškim predsjedanjem, mogu vam reći sa stanovitim ponosom da su svih 12 partnerstava već postavljeni na noge i da te i kreću. Urbana mobilnost za vrijeme slovačkog predsjedanja, zatim digitalna tranzicija i pojačanje različitih vještina, edukacija na lokalnoj razini. A ove godine se bavimo još i javnom nabavom i drugim važnim temama. Mogu vam samo još dati ovu povratnu informaciju da kada smo mi još na vrijeme svog predsjedanja u lipnju na kraju predsjednja, E, svoj poziv uputili gradovima. Više od 250 europskih gradova se i to doslovce od e, otočja zapadnog, najzapadnijeg od Španjolske do Cipra i krajnjih istočnih točaka od sjevera do juga, dakle od, da su stigli pozitivni odgovori da žele sudjelovati u našem paktu. A to je za nas bio zapravo ključni indikator da vidimo koliko e, zapravo je taj plan Europske unije za gradove bitan našim građanima. Naravno, tu su i evropski gradovi i zemlje članice i odbor regija u tome svemu sudjelovali, u toj selekciji i oni su onda odabrali prema svojoj stručnosti zapravo i najvažnije projekte koje mogu se svim tim gradovima razvijati. Opća uprava za gradsku mobilnost je donijela isto svoje odluke tako da smo mogli krenuti. Sada imamo više od 85 gradova koji sudjeluju u različitim partnerstvima, 12 europskih glavnih uprava sudjeluje, više od 20 promatrača i 27 zemalja članica. I samo je Malta rekla nakon dužeg razmišljanja rekla da ovog trenutka ne mogu sudjelovati jer su previše okupirani predsjedanjem Europskoj uniji, ali zato kasnije. Zatim šta smo napravili? Mi smo odredili područje djelovanja i područje naših problema kojima se trebamo baviti i tema Krenuli smo sa inicijalnim sastancima, napravili smo zatim jedan generalni dokument za buduću orijentaciju, napravili smo papir sa konkretnim predviđanjem akcija i djelatnosti koje ćemo poduzeti, održali smo javne konzultacije i onda smo sve to skupa i u analiziranom obliku prebacili općim upravama za gradski razvoj Europske komisije. I zatim vidite što, smo su bili glavni datumi, glavne stvari koje smo postigli. Uz proljeće 2016. pod nizozemskim predsjedanjem smo 35. ostvarili ovaj pakt iz Amsterdama i zatim smo to sve skupa pretočili u zaključke vječka na samitu u lipnju 2016. Nakon toga smo imali prva četiri partnerstva već kao pilot partnerstva. Na jesen je slovačko predsjedništvo donijelo odluku o četiri sljedeća partnerstva, na zimu su se krenula još osam partnerstava, zatim je krenulo malteško predsjedanje od proljeća kada smo osnovali tehničke tajništvo i sastanak koordinatora, zatim su s partnerstva još počela povećavati, a na ljeto imamo kreće estonsko predsjedništvo i sad ćemo vidjeti šta će se dalje događati. Kad pogledamo kako izgleda distribucija svih koji sudjeluju u tome, a to su i gradovi i zemlje članice, vidimo da je Italija najzastupljenija u deset partnerstava, za njom Njemačka, Nizozemska, Poljska, Portugal, Velika Britanija, zatim Francuska, Finska i tako dalje. Kao što vidite, svi osim Malte sudjeluju u partnerstvima i to nas jako, jako raduje. Naravno, sad ćemo vidjeti, kreće estonsko predsjedanje, nakon toga bugarsko predsjedanje, predsjedanje i tako redom. Austrija, Rumunjska, Finska, Hrvatska i Njemačka. Oni će zaključiti ovo razdoblje za koje smo mi to sve predvidjeli, dakle do 2020. u okviru ovog VFO-a i ove kohezijske politike i financijskih instrumenata ali evo sve u svemu da kažemo jako smo sretni da u ovom triju predsjedništava koje je sad već zapravo i završilo skoro sa prvim sedmim i počinje iduće mogu reći da su moja zapravo najveća i najneočekivanija očekivanja da tako kažemo ispunjena sa velikom radošću, to možemo konstatirati. A ovdje vam je web stranica na kojoj možete naći sve ažurirane informacije, jer kao što smo rekli, to je uspostavljeno međurno. Hvala vam puno na pažnju. Hvala vam lijepo gospodine Bic. U tradiciji naših sastanaka imamo supredsjedanje. Doista sam ponosan supredsjedati s vama gospođo Mihajlova. Dakle, zadatak mi je najaviti sljedećeg govornika, a to je Olivier Bodle. iz jedinice za urbani teritorijalni razvoj Europske komisije. Hvala lijepo. Ja ću dati izvješće o napretku o urbanom programu za Europsku uniju tijekom protekle godinu dana i započet ću s time što ću istaknuti da je taj program mnogo širi od partnerstva i radi se o mnogo većem broju stvari. Obvijestit ću vas o tome što se događa u komisiji, u državama članicama, u samim gradovima i naravno što se događa u partnerstvima. U komisiji Postoji snažnije vodstvo što se tiče urbanih pitova, pitanja. Imamo dva povjerenika, dva podpredsjednike, Šefkovića i Katajnjana, kada je povjerenicu Krecu, koji su za to zaduženi i doista, vjerujte mi, stvari postaju stvarnost. Dobio sam sva izvješća pojedinih povjerenika i mogu vam reći da gotovo imamo jedno izvješće dnevno od pojednog povjerenika koji se bavi ovakvim urbanim pitanjima. I to je doista važno novo pitanje. Dakle, pitanje gradova je na dnevnom redu velikog broja sastanaka. Druga stvar je što smo poboljšali svoje mehanizme koordinacije. Dakle, imamo radnu skupinu oko 20 glavnih uprava koja predstavlja otprilike dan mjesečno se sastaje, imamo sastanak kabineta i svi se sastaju dakle svakih dva mjeseca. To je novo, nije prije postojalo. Isto toga smo stvorili One Stop Shop, mnogi su govorili da je malo zbunjujuće što se događa na razini Europske unije jer postoji toliko velik broj stvari koje je teško pratiti, pa smo stvorili One Stop Shop koji pruža potpune, pouzdane i prilagođene informacije o zakonodavstvu, financiranju i pojedinim projektima koji su temelj našeg rada. To je dakle vrlo korisno za one koje rade na urbanim pitanjima. Isto tako stvorili smo jednu platformu podataka urbanih o gradovima, dakle relevantni podaci o svim gradovima. Ako želite možete kliknuti na kartu grada, dobiti sve statistike, stope rasta nezaposlenosti, mobilnosti i tome slično. Dakle, možete odrediti svoj grad unutar mjerila. Što se financiranja tiče, mnogo se i tu događa, imamo nove instrumente poput urbanih inovativnih aktivnosti, isto tako imamo Europski strukturni investicijski fond gdje imamo milijardu eura unutar e RDF-a potrošenih na gradove, 15 milijardi unutar ESF-a za promjensko razdoblje 2014. do 2020. i za RDF imamo nešto što je vrlo zanimljivo, dakle od 100 milijardi eura imamo 15 milijardi koje se ne samo da su da se troše u gradovima, već i gradovi troše. Gradovi sami, dakle, mogu izabrati projekte. Isto tako, zahvaljujući sredstvima Europskog parlamenta, stvorili smo i tajništvo koje nam pomaže u pojedinim partnerstvima. Isto tako smo napravili jednu vezu sa različitim urbanim programima koje postoje. Isto tako, dakle, imamo urbane ili plan Europske unije za gradove na sredozemlju i naša, naš odjel se upravo time bavi, tako da koordinacija između tih stvari postoji i to bi bilo dakle s čime se bavimo na razini komisije. Isto tako mnogo se radi na razini država članica zbog toga što je stvar poprilično nova, velik broj država članica stvorio je nacionalne politike za gradove koje prije nisu postojale i dakle to je još jedan način da se osnaži dijalog između vlada, dakle na razine država članica i samih gradova. Neka to je još jedno postignuće što se tiče našeg urbane agende ili plana za gradove. Nadalje, do stvaranje dalje napredak u radu na gradovima, jer postoji jasna spremnost, voljnost da gradovi budu uključeni u donošenje odluka i stvaranje politika. Prije su se mnogo više ljudi bavili upravljanjem gradova za svoje građane, ali sada im je jasno da ako želite na odgovarajući način odraditi, morate biti uključeni i u stvaranje politika, da li na nacionalnoj ili na europskoj razini. Dakle, imaju širo, širi pristup, perspektivu nego prije, gledaju šire od svojih gradova, isto tako razumiju da nisu u tome sami razumiju da u Europskoj uniji postoji mnogo gradova i kada se suočavaju s problemima, vjerojatno postoji neki drugi grad drugdje koji se već suočio s istim takvim problemom i pronašao za njega rješenje. Dakle, uviđaju prednosti umrežavanja s drugim gradovima u Europskoj uniji. Posljednje što se partnerstava tiče, Dobra vrijest kao što je Nikolas Bec rekao, započeli smo sa 12 partnerstava, jednu godinu nakon pakta iz Amsterdama, 12 partnerstava je pokrenuto, no mislim da nitko, uključujući nas same, nije vjerovao da će to biti moguće, no doista to je i stvareno, zahvaljujući napornom radu sviju i velikom broju dobrovoljaca koji rade u partnerstvima. Prvi akcijski plan zapravo doći će početkom srpnja, pa ćemo vidjeti što će konkretno se tu pojaviti, poprilično smo tu nestrpljivi. Nacrti akcijskih planova tada će proći kroz proces e, povratnih informacija, prikupljanja javnih povratnih informacija, dakle surađivanja sa državama, članicama i gradovima, gdje se pokušavamo pobrinuti da akcijski planovi na odgovarajući način održavaju stanje stvari i stališta što je šire publike auditorijuma moguće. Dakle, tu ćemo raspraviti isto to u skupini za urbani razvoj i skupini direktora koji su zadužene za to. I tu se dakle radi o skupinama koje formiraju sve države članice, svi gradovi kroz odbor regija, Eurocity, CNR. Isto tako, naravno, uz komisiju, s obzirom smo mi su predsjedatelji tih dviju skupina, uz zemlju koja je trenutno predsjedatelj vijeća. Uz to nakon javne rasprave, povratnih informacija i rasprave na ove dvije skupine, akcijski planovi <clears throat> bit će finalizirani i bit će objavljeni. Važno je reći da akcijski planovi nisu kruti, moguće ih je na njima raditi, razvijati ih tijekom godine. Sada možda imate nekoliko aktivnosti i dodat ćete druge i kasnije i to je važno. Zaključno naglasio bih dvije važne stvari. Prvo je izvješće komisije vijeću o napretku ostvarenom u urbanoj agendi, vjerojatno objavljeno negdje u 10. 11. mjesecu. Druga velika konferencija koju organiziramo u Rotterdamu 27. 28. 11. tada sa o forumu gradova i zamisa je proširiti rasprave koje se tiču urbane agente, financiranja, međunarodne razine, dakle uključiti sve to kako bi se povela široka rasprava koja bi zatim orijentirala i usmjerila naš rad u nadolazećim godinama. Tri stvari zaključno. Još jedno, naglasio bih da je ono što je urbano i tiče se gradova doista čvrsto ukorjenjeno u komisiji, državama članicama, naravno i gradovima, no na jedan novi način. Jasno im je da sada mogu biti uključeni u izradu politika. Druga stvar, ostvaren je znatan napredak tijekom godine, to je osobito važno reći. I treće, kao što je rekao već i gospodin Kataneo, trebamo povezati rezultate partnerstava, akcijskih planova i sljedeću razinu to je provedba. I to je dakle nova granica, sljedeći izazov pred nama, pobrinuti se da ukoliko imamo nekakvu akciju vezanu s bolju regulativu, da ona na odgovarajući način dođe do komisije, do parlamenta, do odbora regija i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. Eto, hvala vam lijepo, radim se na dolazećoj raspravi. Hvala vam. Nastavit ćemo dakle sada sa zajedničkim predsjedanjem odbora, pa i ja im zadovoljstvo predsjedanjem predsjedanja prvim panelom posvećenim urbanim partnerstvima i bolje regulativi za urbanu agendu. Podsjetila bih sudionike panela da svatko ima 10 minuta za izlaganje što će nam dati priliku kasnije za raspravu <clears throat> nakon izlaganja. Riječ bih dala prvoj govornici Sabini Kekić iz Amsterdama na temu uključivanja migranata i izbjeglica. Izvolite. Hvala vam, moje ime je Sabina Kekić, ja sam savjetnica gradonačelnika za europska pitanja većinu vremena provodim koordinirajući partnerstvo o uključivanju migranata i izbjeglica. Prije nego što vam kažem nešto više o našim aktivnostima, par riječi o tome tko smo mi kao partnerstvo. Dakle, grad Amsterdam koordinira partnerstvo zajedno sa glavnom upravom e, za unutarnje pitanje migraciju. Drugi članovi su grad Atena, Berlin, Helsinki, Barcelona i države članice Portugal, Italija Grčka i Danska. Glavne uprave Regio i Ample su također e, važni dioniki, zatim Eurocity, CMA, Rekra, Europska investicijska banka i grupa skupina za migracijske politike. Kao što je u paktu za Amsterdam izneseno cilj partnerstva bi je doprinijeti boljoj integraciji i uključivanju migranata i izbjeglica i to je poprilično široko i abstraktno, tako da smo prije svega pokušali to učiniti konkretnim. Na prva dva sastanka odlučeno je da ćemo se usredotočiti na pet tema. Radi se o temama koje su sami gradovi smatrali najhitnijim izazovima. Prva se dakle tiče na prihvat migranata i izbjeglica i interakciju s lokalnom zajednicom. Drugo, je stambeno zbrinjavanje migranata izbjeglica kao, dakle, ne samo kvantiteta, već i kvaliteta toga. I treće je pristup tržištu rada, uključivanje na tržištu rada poduzetništvo Četvrto je obrazovanje i peto više horizontalna tema, a to je ranjive skupine, primjerice LGBTI, maloljetnici bez pratnje i tako dalje. I tu smo odlučili da ćemo posebnu pažnju položiti na svaku tih četiri glavnih tema. Što smo do sada napravili? <clears throat> Partnerstvo traje već gotovo godinu i pol dana i prva stvar koju smo doista ostvarili bila je da mm, se naš pristup temelji na dokazima. Dakle, pitali smo akademske stručnjake, zatražili smo da naprave dokumente za odrediti područja obuhvata na te četiri teme, prihvat, brinjavanje, stambeno rad i obrazovanje. I unutar tojih dokumenata, scoping papera, kako ih zovemo, oni su se pozabavili najvećim problemima vezano za razmjenu znanja, pristup europskim financijama i bolje europskoj zakonodavstvu. Nakon toga organizirali smo radne konferencije, na njima smo se konsultirali sa stručnjacima koji se bave tim temama Prva radna konferencija održana je u Amsterdamu, Radila se upravo o prihvatu i stambenom zbrinjavanju. Tu smo pozvali oko 120 stručnjaka s različitih razina, država, članica, nevladnih organizacija, gradova, komisija, da s nama surađuju na mogućim rješenjima za ta uska grla koja smo mi definirali u svojim scoping paper dokumentima. Isto smo napravili za rad obrazovanje, jednu radnu konferenciju organizirali u veljači 2017. u Berlinu i domaćin je bio i sam grad Berlin i nakon toga imali smo jedan Dakle, ovi dokumenti, scoping papers i radne konferencije imali su kao rezultat rada dva izvješća koja opisuju cijeli niz dug popis mogućih aktivnosti koje su moguće za uklanjanje ovih uskih grla. Dakle, tu smo između pojedinih konferencija održavali partnerske sastanke, sastanke sa radnim skupinama, odnosno radnom skupinom tog partnerstva, malo, jednoj malom skupinom predstavnika. I na kraju, to je bilo u ožujku, dobili smo taj dugi popis mogućih aktivnosti i održali sastanak na kojem smo unaprijed zatražili članove partnerstva da ocijene pojedine aktivnosti. Imali smo cjelodnevni sastanak za raspravu o tome koje ćemo aktivnosti provesti. Odlučili smo da ćemo stvari raspodijeliti na aktivnosti koje provodimo mi kao partnerstvo i preporuke koje bi bile relevantne za druge dionike koje bi oni tada provodili. Tijekom konferencija e, prikupljili smo povratne informacije svih sudionika i zaključili bismo trebali više uključivati izbjeglice i migrante u naša partnerstva. Zbog toga smo u svibnju organizirali konferenciju za oko 150 ljudi od kojih su polovina bili sami migranti i izbjeglice i konzultirali smo se i s njima vezano uz naše aktivnosti. Nakon toga održan je sastanak dan nakon radne konferencije sa migrantima i izbjeglicama gdje je odlučeno Zabrali smo sedam aktivnosti koje ćemo mi kao partnerstvo provesti u nadolazećih godinu i pol dana. Dakle, trenutno radimo na tome, javnim konzultacijama i nadamo se da ćemo biti spremni za konzultacije negdje u srpnju Dakle, to se više ticalo samog procesa. Što se sadržaja partnerstva tiče, odlučili smo se za sedam aktivnosti na koje ćemo se usredotočiti. Prve su dvije usredotočene na bolji pristup europskim sredstvima za gradove. To je bila jedna od ključnih pitanja koja je bila rezultat ovih scoping dokumenata i rezultat konferencija. Prva stvar, nasli smo je paket Europske investicijske banke nisam možda ranije spomenula, svaka od ovih aktivnosti ima nekoga tko je zadužen za to i skupinu unutar partnerstva koja radi na samoj provedbi aktivnosti. Dakle, taj paket investicijske banke EIB usredotočit će se na razredu mogućnosti za blending, i pozabavit ćemo se mogućnošću blendinga, dakle između pojedinih fondova, zajmova, investicijske banke, kako bi gradovi mogli lakše dobiti pristup sredstvima. I to će naravno utjecati i na zakonodavstvo višegodišnjeg financijskog okvira nakon 2020. Druga stvar se više tiče preporuka lobista ova aktivnost nešto što koordiniraju Eurocities i unutar toga radimo zajednički sa glavnim upravama Ample Home i Regio i razvijaju se preporuke za raspravu o višegodišnjem financijskom okviru 2020. I gledamo što se tu može učiniti kako bi gradovi lakše mogli dobiti pristup e, s fondovima za integraciju. Također imamo stručnjake za financiranje koji će nam pomoći s ovim preporukama, a oni će se usredotočiti ne samo na zakonodavne promjene, već isto tako na to kako ukloniti administrativno opterećenje koje gradovi često navode kao razlog s kojeg ne mogu lako pristupiti sredstvima. Treća aktivnost usredotočena je na europsku regulativu, dakle jedna od stvari koja je proizašla iz ovih scoping dokumenata ili konferencija je to da je potrebno posebno položiti pažnju na skupinu maloljetnika bez pratnje i zaštitu istih u Europskoj uniji. Dakle, on će se pozabaviti zajedničkim sredstvom azila Europske unije i razviti preporuke o tome kako pridati pažnju maloljetnicima bez pratnje unutar ovakvog sistema. Naravno, to je nešto što zajedno s drugim aktivnostima trebamo podržati kroz države članice. Četvrta aktivnost tiče se sprečavanja obrazovne segregacije. To je jedna od tema koja je proizašla iz konferencije sa migrantima i izbjeglicama. I ova aktivnost, to je glavna uprava regije, CMR i drugi gradovi, su uključeni i odradit ćemo jedan pilot projekt između dva grada mogućem sprečavanju obrazovne segregacije. Rezultat bi trebao biti jedno vodstvo, jedne smjernice o tome kako se gradovi s tim pitanjem mogu nositi. Uključila bi također i reformu regulative na lokalnoj razini. Peta i šesta aktivnost obje se tiču razmjene znanja, poboljšanja razmjene znanja u gradovima, odnosno između gradova. Prva je Europska akademija za ljude koje rade u praksi, tu smo doznali da zapravo već postoji velika razmjena znanja između gradova, ali ne na sustava način nužno. I tu bismo rado također uključili i europsku razinu malo više. Zamisao je dakle da se postavi, uspostavi akademija koja će nadamo se biti institucionalizirana putem glavne uprave Home i počet ćemo sa prvim pilot projektom, a Akademija će zapravo nuditi pojedine module ljudima iz prakse koji rade na strateškoj razini kako bi se mogla raspraviti i razminjivati prakse postojeće. Isto tako će nešto reći o europskim praksama. Započet ćemo dakle sa pilot projektom, nadamo se, ove godine i trenutno se bavimo time kakve, kakvim temama bi se akademija trebala baviti. Druga aktivnost koja se usredotočuje na bolju razvijenu znanja, ali bolje upravljanje je Europski odbor za savjetodavne usluge migrantima. To proizlazi iz povratnih informacija koje smo dobili iz pojedinih politika o tome da bi migrante i izbjeglice više trebalo uključiti u politike koje su za njih predviđene. I zamisao je da se uspostavi jedan odbor koji će se vjerojatno sastojati od devet članova koji će također dobiti plaćenu stipendiju samim gradovima koji su uključeni u partnerstvo. To je prvi korak, to radimo sa Open Society Foundation i sudionici će raditi na projektima s gradovima kako bi se bolje uključile zajednice migranata i izbjeglica u donošenje politika na razini gradova, isto tako će sudjelovati komisiju i druge institucije iz Brisela o donošenju politika. Nakon godinu dana nadamo se, vrijeme mi je gotovo isteklo. Posljednja aktivnost dakle urbani indikatori. Tu bismo voljeli postaviti indikatore, pokazatelje za razine Europske unije, jer trenutno takvih nemamo. Hvala. Hvala vam lijepa. Ispočavam se što sam vas morala prekinuti, ali moram to napraviti ako se želimo otprilike podržavati vremenskih rokova našeg sastanka. Stoga vam zahvaljujem. Sljedeći govornik je gospođa Sabrina Abdi iz e, Opće komisije za teritorijalnu jednakost iz Francuske. Radi se o urbanom siromaštvu. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Hvala Europskom parlamentu, hvala i odboru regija što su nam pružili priliku da govorimo e, u ime našeg partnerstva. E, ovo je ključni trenutak danas zato što imamo partnerstvo u Briselu koji trenutno radi reviziju akcijskog plana, dakle to se održava danas i sutra. Što se tiče sastava partnerstva imamo pet država članica, to su Belgijska, Francuska, Njemačka, Grčka i Španjolska. Zatim sedam gradova, Birmingham, of Pils, ispričavam se ako krivo izgovaram ime grada, Kortrijk, zatim jedan grčki grad, Lille, Lodz i Timisoara dvije regije, Ile-de-France, dakle to je regija Pariza i e, Brisel kao regija glavnog grada. To je jedno jedinstveno partnerstvo zato što tu imamo i tu regionalnu razinu i bilo je zanimljivo uključiti predstavnike gradova radova u tome zato što je primjerice Pariška regija jedan od onih e, područja gdje imamo i istovremeno i najbogatija i najsiromašnija mjesta u Francuskoj, dakle postoji veliki jaz na regionalnoj razini između stanovništva. Zatim što se tiče dionika, tu imamo udruge civilnog društva poput e, Europske federacije, nacionalnih organizacija koji rade sa beskućnicima, zatim e, Europska mreža za borbu protiv e, siromaštva. Također smo radili sa Urbaktom, sa Eurochildom, sa Kenom a glavna uprava Empoli, glavna uprava Regio također vode partnerstvo. To je jedno od prvih partnerstva koje je operativno od prosinca 2015. godine. Ciljevi partnerstva, koje su nam ambicije, od samog početka smo htjeli integrirati dva suprotna pristupa za borbu protiv siromaštva u naše partnerstvo. Dakle, imali smo pristup koji se temelji na području, a isto tako i pristup koji se temelji na ljudima, gdje smo se usredotočili na siromaštvo djece. Cilj partnerstva je bilo da e, omogućimo bolji pristup i korištenje strukturnih fondova za gradska područja. Na početku smo imali dva izvorna prioriteta koje smo, definirali vezano uz ta dva pristupa. Dakle, htjeli smo ponovno živiti zapuštena područja i susjedstva te se boriti protiv siromaštva djece. Sada imamo plan puta. Na početku smo imali bilješke koje su se izradili da odredimo sami problem. Imali smo prvi sastanak u Parizu i zatim dva sastanka u Amsterdamu i Ateni. Također su se sastali koordinatori. Imali smo i otvoreni seminar u Ateni gdje smo raspravili o urbanom sramaštu zajedno sa nekoliko drugih dionika. Također smo napravili dvije, e, dva studijska posjeta, te smo imali radionicu u okviru Europskog tjedna regija i gradova u listopadu prošle godine kako bismo govorili o e, tom programu za borbu protiv e, gradskog siromaštva. Ove godine smo u prosincu imali prvi sastanak, taj sastanak je doista bio uspješan, imali smo tu sve članove partnerstva koji su prisustvovali tom sastanku imali smo priliku raspraviti o prioritetima partnerstva te ih definirati i usredotočiti se na to. A zatim smo se razišli u četiri radne skupine kako bismo e, nadalje vidjeli što možemo poduzeti i što možemo predložiti za akcijski plan. Dakle, u Lilu, u Briselu smo imali sastanak, a bit ćemo i u Locu krajem rujna na jednom sastanku. Što se tiče akcijskog plana, morali smo odgovoriti na nekoliko pitanja. Koji je specifični problem, dakle napraviti analizu, što postoje, postoji u europskim politikama, u zakonodavstvu, u instrumentima, ali što postoji također i na nacionalnoj i na regionalnoj razini. Koje su aktivnosti potrebne kako bismo se borili protiv urbanog sromaštva? Kako da provedemo tu aktivnost s kojim partnerima i u okviru kojih rokova? Četiri prioriteta smo raspravili u krugu malih radnih skupina. Složili smo se o partnerstvima, dakle, što se tiče one radne skupine koja e, se bavila prioritetom ponovnog življenja zapostavljenih susjedstva, to predvodi Francuska što se tiče dijela vezanog uz zakonodavstvo, a su voditelje Španjolska, a što se tiče siromaštva djece, tu predvodi Belgija. E, Fenca se bavi pitanjem beskućništva, a što se tiče osjetljivosti magazinih e, zajednica poput romske zajednice, to e, vodi Eurocities. Htjeli smo se zadoći na četiri prioriteta, dakle kako bismo doista u akcijskom planu bili koncentrirani na to, a ne da se raspršimo u smislu tema. Također smo se dogovorili da ćemo imati dva transversalna prioriteta, E, to je pristup e, kvalitetnim uslugama i e, sustavima osiguranja. To je nešto što smo prilikom dijagnoze vidjeli, dakle da tu postoji slab pristup tim temama i podaci. Moramo bolje identificirati i bolje mjeriti urbano siromaštvo i vidjeti kako možemo pratiti i evaluirati taj fenomen. Ovo se ne tiče baš toga što sam rekla, ali to je dakle jedan primjer, e, primjer akcijskog plana. Tu nemamo još ovo pitanje primjerice romske zajednice, ali o tome se još raspravlja dakle, danas i sutra. Mogu onda preći dalje. Sada bih se slučala na dva prioriteta gdje smo dosta napredovali već. Što se tiče boljeg donošenja propisa, tu smo predložili da se e, provede jedan lokalni pakt e, pod upravom lokalnih e, tijela kako bismo smanjili e, razlike na gradskoj razini. Htjeli bismo da taj lokalni pakt bude financiran sa europske razine, ali isto tako i sa nacionalne, regionalne i lokalne razine. Te bismo htjeli da se na jednom teritoriju iskoriste ta sredstva. Imamo dakle, pristup sa višestukim izvorom financiranja, želimo se boriti protiv najsiromašnijih e, e, predjela, dakle sa tim lokalnim vlastima. Želimo da se na lokalnoj razini upravlja financijskim sredstvima. A želimo da dakle, ta lokalna razina onda provodi e, cijeli program. Druga aktivnost tiče se siromaštva djece. Tu se radi o provedbi eh, jednog takozvanog jamstva za djecu s kojim bi se eh, uzelo obzir eh, sve ono što treba djetetu, zato što mislim da, ako se ne varam, posto djece žive u riziku od siromaštva. Dakle, trebamo dobiti konkretna ulaganja za to područje i trebamo djeci dati jednake prilike kako bismo e, smanjili učinak i drugih e, čimbenika koji se tiču siromaštva, a to je odgovor na tu preporuku da trebamo ulagati u djecu, da trebamo prekinuti taj e, krug u kojem se oni nalaze po pitanju siromaštva ili zapostavljenosti. Dakle, radi se o tome da se provedu i preporuke komisije. Trenutno smo u fazi završavanja akcijskog plana i e, u srpnju ćemo krenuti s konzultacijama. E, to će trajati dva mjeseca. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Sada ćemo nastaviti sa Reneom Koranom iz Ministarstva infrastrukture i okoliša iz Nizozemske. Izvolite. Uh, good morning. Uh, dobro jutro. Ja bih htio nastaviti na nizozemskom sa svojom prezentacijom. Hvala vam lijepa. Ja bih e, rado htio govoriti jezikom. Vjerujem da će prijevo dobro funkcionirati. Što se tiče partnerstva o kakvoći zraka, to je jedno od prvih partnerstva koje je pokrenuto i već smo uspjeli nekoliko partnera uključiti u to. i e, uspostavili smo u pojedinim državama već kontakte s gradovima. Dakle, e, de facto imamo mnogo i više partnera od e, ovoga što ovdje vidite. Vidite da je ovdje zastupljeno nekoliko gradova i prije svega se radi o velikim gradovima u našem partnerstvu. Tu imamo problema sa kakvoćom zraka. Kod malih gradova vidimo da je kapacitet manji i stoga se ovdje prije svega osjećamo na velike gradove. Europska komisija je pokazala veliko zanimanje za naše partnerstvo i mi se jako veselimo zbog toga. E, isto tako smo u to sve uključili Eurocities. To je organizacija koja često organizira radionice gdje se osjetočimo na e, ono što smo stvarili partnerstvima i vrlo mi je drago što imamo tako aktivno partnerstvo koje smo uspjeli izgraditi od samog početka. Na prvom sastanku smo već primijetili da različiti partneri imaju različite dojmove o tome što je važno kada se radi o kakvoći zraka. Mnogi partneri su nam dosta izravno rekli da imaju problema sa pronalaženjem rješenja. Mi smo onda dugo razgovarali o tome zašto taj problem uopće postoji. To nas je zatim dovelo do toga da smo zamolili jednog vanjskog savjetnika da nam izradi dokument za određivanje e, obuhvata problema kako bismo bolje mogli definirati naš rad. Zatim smo usvojili strukturu sa četiri težišta. Dakle, imali smo četiri radnih paketa. U prvom radnom paketu smo prvo e, pokušali sagledati u čemu se zapravo sastoji ovaj problem i na to ću se vratiti za koji trenutak, dakle kako da opće definiramo kakvoću zraka. Zatim smo u jednom drugom radnom paketu se pogledali koje propise imamo, koje zakonodavstvo imamo na europskoj razini, na nacionalnoj razini i e, tražimo gradove koji imaju najbolje prakse i onda vidimo s kakvim istraživanjima se oni tamo bave, s kakvim analizima. Znamo da je loša kvaliteta zraka problem koji već dugo postoji i već e, su tu neki gradovi uspjeli naći neka rješenja. I stoga smo mi htjeli vidjeti e, kakve ideje postoje u državama članicama, koji su problemi prilikom provedbe, e, koji su novi koncepti razvijeni. A što se tiče zadnjeg radnog paketa, tu tražimo da gradovi izrade planove za poboljšanje kvalitete zraka i tu nemamo e, jedan, jedinstveni prototip, već e, želimo da jedni uče od drugih u tom procesu. Što se tiče trenutnog stanja stvari, moram reći da je bilo potrebno određeno vrijeme, ali da smo u okviru tog partnerstva uspjeli ostvariti određen e, konsenzus što se tiče samog određivanja problema i što se tiče toga u kojem smjeru bismo trebali ići kako bismo našli rješenje. Mi, zovemo to izvješće Findings Report e, i imat ćemo u nadolazeće vrijeme i konzultaciju putem interneta i tu ćemo zamoliti e, sve da nam daju povratne informacije na to. Već imamo neke prve ideje što se konkretnih mjera Trenutno smo u fazi da ih formuliramo i u idućih nekoliko tjedana bismo onda trebali s tim završiti. Početkom rujna bismo zatim htjeli onda usvojiti akcijski plan. Prije dva tjedna smo se po prvi put obratili javnosti Imali smo e, javni seminar u Londonu i tu smo zaprimili mnoge vrlo dobre ideje što se tiče konkretnih mjera, a nakon e, konzultacije putem interneta bismo onda na jesen, dakle od runa pa nadalje, htjeli organizirati radionice u pojedinim državama članicama, dakle dolaze naši partneri, eh, htjeli bismo se sastati s njima i dobiti još više povratnih informacija. Eh, toliko o tome što smo do sad napravili, kako, je izgledao taj postupak. Mm, krenuli smo od te situacije gdje smo prvo morali ispregovarati, vidjeti kako ćemo ići dalje, a sada smo uspjeli doista napredovati što se tiče samog definiranja problema i sada možemo krenuti na rješavanje problema. Za to je potrebno određeno vrijeme, svi se moraju e, prilagoditi e, i naviknuti na te svoje nove uloge i zbog toga nismo bili u stanju već nakon samo 5-6 mjeseci usvojiti akcijski plan. Ali mislim da nam je projekt dobro krenuo. A sada što se tiče baš e, te teme kakvoće zraka. To će biti možda više tehnička tema, na ovih tema mojih prethodnih e, kolega i govornika, ali tu se radi o e, pitanju zdravlja. U gradovima vidimo da sitne čestice, dakle ta sitna prašina, e, dovodi do povećanih slučajeva proranjenih smrti, a isto tako imamo i dušikove okside. Dušikovi oksidi koji dolaze iz ispušnih plinova, od automobila, prije svega to je isto tako i izvor sitnih čestica. Morali smo prvo vidjeti koje su granične vrijednosti u gradovima i poštuju li se te, granične vrijednosti, ali čak i kada je neki grad ispod tih graničnih vrijednosti i dalje je rizik za zdravlje jako visok i stoga bismo htjeli smanjiti općenito e, svu izloženost u gradovima. Tu imam dva grafikona iz prvog radnog paketa gdje smo napravili e, sagledavanje činičnog stanja. Na lijevoj slici e, vidite model grada Utrehta, a na desnoj vidite model grada Londona. Tamno plava polja e, tiču se zagađenja zraka iz ispušnih plinova, crveno iz industrije. Mislim, ja ne zaznajem mnogo boje, ali mislim da e, skroz lijevo, ovo što ovako smeđe crveno, to su dakle, e, to je dakle zagađenje zraka iz poljoprivrede. I tu vidimo da su ti gradovi dosta slični. Utrecht primjerice ovisi zapravo jako puno o nacionalnim mjerama i ne može puno utjecati na promet, a primjerice London je puno samostalniji i može puno više toga samostalno napraviti. E, gradovi između gradova su bitni, a različite su i njihove ishodišne točke neki mogu smanjiti emisije koje potječu iz prometa, neki ne, a neki primjerice uspijevaju dobro smanjiti emisije iz poljoprivrede. No grad sam po sebi e, jako teško može doista nešto sami učiniti i poduzeti. Ovdje vidite podatke za Milan. To je ova najniža linija. Ako Milan poduzme 30% svih mjera koje stoje tom gradu na raspolaganju, onda može smanjiti broj proranih smrtnih slučajeva za 15%. A što se tiče ostatka, e, Milan ovisi o nacionalnim mjerama. Kod drugih gradova smo ustvrdili da mjere u samim gradovima pokazuju slabog učinka. Gradovi često uopće nisu svjesni da je takva situacija. Na ovom grafiku zapravo vidimo sve vidimo da moramo raditi na svim razinama, dakle ne samo na razini grada, već isto tako i na razini regija, država članica i cijele Europe. E, analizirali smo isto tako i pravne propise i tu smo zaključili da postoje izvori emisija e, koje još uopće nismo uspjeli urediti na nacionalnoj razini ili na europskoj razini. Primjerice, postoje emisije koje dolaze iz eh, izgradnje brodova eh, ili sa gradilišta. To su izvori zagađenja koji uopće nisu obuhvaćeni trenutnim propisima. Ako želimo imati bolje donošenje propisa, onda se nameće sljedeći zaključak. Moramo se usredotočiti na granične vrijednosti ali e, kako što se tiče komunikacije s našim građanima, tako i svog našeg drugog djelovanja, moramo uvijek imati na umu to pitanje zdravlja. Dakle, moramo e, u sve propise na svim razinama uključiti odgovarajuće mjere za poboljšanje zdravlja građana. Kada to učinimo, onda možemo e, motivirati sve građane da se aktivno i uključe u to. Što se tiče mjera koje smo zamislili u gradovima možemo kombinirati različita tematska područja. Primjerice, prilagodba klimatskim promjenama, kakvoća zraka, gradska mobilnost. Ako obuhvatimo sva ta tri područja, ako se zajedno sa sva tri područja pozabavimo istovremeno, onda možemo e, puno više poboljšati kakvoću zraka nego ako se samo usredotočimo na, pitanja kakvoće zraka. A na europskoj razini bismo mogli uključiti u propise i te takozvane zaboravljene e, izvore emisija. Što se tiče država članica, tu bismo trebali e, naglasak staviti na javni promet e, koji će se temeljiti na korištenju električne struje jer se s time jako može poboljšati kakvoća zraka i zahvaljujem svima koji nas podržavaju. Hvala lijepa. Sad nastavljamo sa gospođom Mihajlom Kauer iz grada Beča. Izvolite, imate riječ. Hvala. posebno hvala Europskom parlamentu i odboru regije što ste nas evo ovdje danas organizirali, organizirali nam ovaj sastanak, ovo saslušanje, odnosno savjetovanje. I mislimo da je to sjajna prilika, pogotovo demonstrira koliko je važno upravljanje na više razina. Jer ovdje vidimo i predstavnike komisije, parlamenta i odbora regija i lokalnih uprava. I to je upravo ono gdje se pokazuje kako mi živimo. E, sve to o čemu govorimo i u teoriji. Mi spadamo mislim mi smo u jednom od onih pilotskih partnerstava koji se bave u našem gradu i među našim partnerima vrlo eksperimentalnim slobodama i pravima za naše građane, ali naravno moramo i konkretne stvari e, isporučiti i rezultirati mora se vrlo, vrlo konkretnim stvarima. Ali sad ću vam predstaviti naš najvažnije djelatnosti. Uvijek je dobro kad imate kolegu iz Nizozemske uz bok da vam pomogne i kod tehničkih i ostalih stvari. Dakle, mi smo gledali, nas zanima prvenstveno pitanje stanova i stanovanja u Europskoj uniji. Pogledali smo kako je stanje u Europskoj uniji. Vidjeli smo da tu imamo jako teško stanje. 82 milijuna evropljana otprilike je preopterećeno troškovima za iznemljivanje stanova svog stanovanja. Dakle, Vidjeli smo da su posljedice teške ne samo po individualno, socijalno, ekonomsku situaciju pojedinca, ali da se to onda dalje lančano nastavlja i nemogućnošću da se bolje investira i u edukaciju, brigu za obitelj kao ili dugoročno recimo dugoročnu socijalnu skrb, eh, mirovinsku sigurnost ili i sve ostalo. I vidjeli smo da se situacija od velikog financijske krize nije poboljšala, nego samo još pogoršava, toga smo potpuno svjesni. I znamo da su se i javni proračuni pod velikim pritiskom, prema tome nisu u pitanju samo pojedinačni, obiteljski, individualni proračun, nego i javni. I e sad mi kao partnerstvo sebe same shvaćamo da smo mi zapravo jedno partnerstvo za investicije i tražimo puteve kako bi otvorili različite potencijale investiranja u socijalne stanove i uopće ono stanovanje koje se može platiti. Jer vidite, stanovanje, područje stanogradnje, stanovanje je vrlo široko područje u tri godine smo imali 15 velikih, da kažemo, partnera igrača i otprilike četiri sastanka godišnje smo održavali. Naravno, svjesni smo da nećemo riješiti sve probleme ovog svijeta, niti e, uspostaviti mir u cijelom svijetu, ali možemo pridonijeti malo rješavanju problema stanovanja. Ono što smo odlučili naravno je na temelju različitih iskustava naših partnera koji su govorili o različitim sustavima nacionalnim i lokalnim odakle dolaze Vidjeli smo da mora postoji jedno socijalno stanovanje, to je dakle, vi znate mi u Beču imamo čak i veliku tradiciju upravo na tom području socijalnog stanovanja, ali mi govorimo isto tako i o iznajmljivanju ili čak vlasništvu nekretnine stana u kojem ste svog doma po cijenama koje se mogu platiti i tu smo imali čitav niz ideja kako ćemo poboljšati mogućnosti financiranja za takvo stanovanje koje se može priuštiti kao i cijelu regulatorni okvir. Evo, ovo je trenutak gdje smo mi sada, gdje se nalazimo s našim partnerstvom, to je neka vrsta revizije na sredini našeg mandata. Ono što smo napravili, napravili smo jedan dokument sa smjernicama i mislili smo da je vrlo bitno da i Europski parlament i odbor regija koji, su već govorili o tome, da svi skupa dakle sudjelujemo u europskim regulacijama koje će omogućiti investiranje u stanovanje po plativim cijenama u gradovima i regijama Europe. Trenutno znamo da nitko nije u stanju zapravo pokrenuti investiranje u takvu vrst stanogradnje. Pa smo onda eto upravo usvojili te smjernice u kojima analiziramo kao prvo čitav problem i zatim navodimo sve nalaze do kojih su došli svi u svojim analizama i europski zakonodavci i su zakonodavci u svojim prijašnjim analizama. I vidjeli smo da nerješavanje tih problema ima vrlo negativne učinke i po sustave koji su po velikim pritiskom, ali isto tako po konkretnu zapravo građevinarsku industriju i sve one koji se bi trebali i cijelu konjunkturu u društvu zakotavljati. I vidite, mislimo da je to jako bitno, posebno za nove zemlje članice, kad vidimo kako je kod njih sa njihovom tradicijom gradnje u postsocijalističkim razdobljima. Oni su imali uglavnom velike zgrade koje su bili za mnoge u mnogo svrha, dakle multi e, namjenske zgrade i mislimo da tim zemljama treba posebno pomoći u ovim krizama koje, stanogradnje kojima se nalaze. Prema tome što smo predložili, preporuke koje idu evropskim zakonodavcima, a druga stvar koja bi to trebala popratiti je još više da kažemo donijeti sadržaja onog što želimo raditi. To bi bilo organiziranje radionica o izgradnji kapaciteta za same praktičare, kao u kojem bi sudjelovali jasno i njihovi zakonodavci. Jer vidite, Slovačka upravo radi na novom zakonu o stanogradnji. Mislimo da bi to moglo sve skupa e, cijeli problem kod njih dignuti na jednu novu razinu i za nas e, dati nam vrlo skupo i vrijedna iskustva. Dakle, pitanje gdje možemo izgraditi takve kapacitete, gdje tamo gdje recimo ne možemo proći sa svojim projektima i šta nas onda pri tome priječi, to je vrlo bitno znati. Da li to sustavne su zapreke ili financijskog karaktera. Zatim, ono što mi još razvijamo je, puno se govori stalno o podacima danas, dakle, ali mi ne bi željeli ovdje dodati još jedno veliko groblje podataka u sve ostale podatke koje već postoje o pitanju stanovanja i stanogradnje u gradovima i regijama Europe. Ali, mislimo da bi bilo dobro da se mogu pokazati primjeri tih politika za izgradnju stanova ili kuća ili domova, kako hoćete, koji se mogu platiti u gradovima i zato mislimo da bi takva jedna baza podataka bila dobra. Jer mi sad ne gledamo samo na kategorije u politikama stanogradnje u recimo različitim izvješćima specifičnim po državama, nego gledamo gdje imamo one univerzalne baze koje bi nam koristile za razmjenu naših iskustava i da se vidi koje se najbolje prakse mogu primijeniti u drugim zemljama. Kao što vi znate u Beču, odakle ja dolazim, Postoji puno, puno ljudi koji E, dolazi iz drugih gradova i općina i različitih građevinskih poduzeća ili odjela za gradnju gradova ili čak odjela koji se bave socijalnom politikom da vidi kako smo mi na bazi naše tradicije socijalne stanogradnje danas to razvili i šta mi danas činimo da bi riješili probleme u Beču i to su ti konteksti koji bi trebali ići u toj bazi podataka. Zatim u rujnu u rujnu nakon izvozemskog predsjedanja mi smo koristili jedan dobar dio naših subvencija koje smo tje u okviru nizozemskog predsjedanja dobili za našu stanogradnju i to smo vrlo dobro kanalizirali. I sada pokušavamo te naše dobre primjere zapravo prikazati kao jedno iskustvo koje mogu i drugi gradovi i građevinska poduzeća koristiti kako bi i oni lakše došli i do financijskih sredstava na temelju ovih projekata i onda krenuli u implementaciju. Ovdje vidite imamo i neke stvari koje prikazuju kako smo vezani sa drugim partnerstvima. Mislimo da je tu vrlo važno samo korištenje, namjensko korištenje zemljišta kao i druga bitna partnerstva sa industrijom građevinskom pogotovo i ostalim akterima. evo šta mi sad zapravo radimo. Mi ne raspravljamo samo među svojim partnerima u našem partnerstvu, nego i svim ostalim involviranim dionicima. I prikupljamo njihova iskustva koja trenutno spremamo i obrađujemo. Naravno, to neće odmah dati kao rezultat neku akciju koju možete odmah primijeniti kao argojuho ali može se naravno koristiti za različite elemente inicijative. Osim toga, čekamo i novo izvješće Europske komisije o svemu tome koje mi želimo i moj apsolutno pozdravljamo i želimo se uključiti u sve njihove kasnije akcije koje će u tim preporukama biti navedene. Zatim, razmišljamo o tim glavnim bitnim prioritetima na kojima se razinama one mogu rješavati o zemljama članicama, naravno pitanje recimo energetske učinkovitosti tih zgrada i u takvoj vrsti gradnje to unutar ministarstava i tako dalje. Zatim e, bavimo se i različitim konzultacijama i mi smo spremni za sudjelovanje u svim vrstama dakle dalje takvih savjetodavnih odbora i konzultativnih sastanaka sa svima i iz komisije, svih europskih institucija i posebno iz parlamenta. Hvala lijepo. Ovo su bile prezentacije u prvom našem panelu. I sad imamo za našu panel diskusiju 30 minuta za pitanja, odgovore, prijedloge i raspravu sa svim našim panelistima. Možemo početi sa predstavnikom odbora regija, gospodinom Katanevom. Hvala lijepo. Da pitam da li netko se želi javiti za riječ. Gospodin je rukom. Hvala lijepa. Hvala, imam jedno pitanje. Ovdje smo govorili o iskustvima iz različitih radnih krugova, radnih skupina i partnerstava. Ono što je meni posebno zanimljivo su načini financiranja. Kako se to međutim kombinira sa drugim programima koji već postoje, primjerice iz projekta LIFE za kva, poboljšanje kvalitete zraka i slično. Dakle, da li radite sa tim drugim partnerstvima, naveli smo već primjer LIFE, ili nekim drugim radnim krugovima ili partnerstvima da možda kako onda možda zajednički rješavate financiranje možda se na Možda to ide onda i strukturnih fondova ili kohezijskih, kako to rješavate? Drugo pitanje je eh, pitanje stambenog prostora. I nas eh, jako zanima šta se tu može napraviti eh, da se popravi uvjeti stanovanja konkretno i kako možemo poticati socijalnu stanogradnju, a istodobno s druge strane spriječiti da se onda grade i stvaraju geta u različitim, da kažemo, jeftinim predgrađima i svim onim što nosi takva vrst stanogradnje vrlo često sa sobom. Dakle, kako izbjeći stvaranje geta, a ipak poticati e, socijalnu stanogradnju i zatim kako bi se to moglo i porezno bolje prikazati i kako bi se to moglo još različiti benefiti izvući. Hvala lijepo. Da li imamo dalje nekog iz odbora regija koji bi želio dati neki prijedlog ili pitanje postaviti? Ne, imamo još e, dva zahtjeva iz odbora regija za pitanjima. Izvolite, gospodine Rosan. Hvala lijepo. Imamo prijevod na češki, pa mogu govoriti svojim materinjim jezikom, odnosno s prijevod češkog. Dakle, u Češkoj imamo integrirane programe za socijalnu e, stanogradnju. Te programe smo mi razvili. I postigli smo, zahvaljujući tim programima, dobiti adekvatnu potporu i zatim mobilizirati i društvo da nas u tome podrži. Međutim, na kraju, kad trebamo konkretno ta sredstva i potrošiti, onda obično stvari ne uspiju. Naime, ne možemo ih konkretno implementirati. Uglavnom imamo problema onda da dođemo do konkretno izgradnje stanova. Evo ponovno pitam predstavnike odbora regije imaju li oni nekakvih komentara ili pitanja. Gospodine Zeler, hvala lijepo. Nažalost su zbog magle jutro svi letovi kasnili pa nisam mogao stići na vrijeme ali dva predavanja sam uspjela, hvala Bogu, čut. Prvo je bilo pitanje ekoloških uvjeta u gradovima i kako njih popraviti. A drugo je bilo da u velikim gradovima imamo čitav niz drugih problema koje valja riješiti kako bi se omogućilo dobro funkcioniranje velikih gradova koji su nažalost recimo najčešće na velikim prostorijama i policentrično E, strukturirani, recimo kao u mom gradu, rodnom Berlinu. I tamo je vrlo teško općenito poboljšati u životne uvjete i stvoriti zdrave životne uvjete. A s druge strane, održati svu funkcionalnost takvih megapolisa, mega velikih gradova. I onda je jedno pitanje da li postoji i daljnja potreba za zakonskom regulacijom. Evo, ja sam se sinoć vratio iz Mongola i kad vidite šta se u tom trećem svijetu u velikim urbanim aglomeracijama događa, recimo u Ulan Batoru, onda vidimo kako su oni još jako daleko od onog što je kod nas već postalo normativom i standardom. Znači vidimo da je to još ogromna razlika između njihovih megalopolisa i onog što mi danas u u Europi reguliramo. Prema tome, pitanje je da li trebamo taj jaz i te velike razlike još više razvijati i produbljivati, a ne bismo li trebali naći jedan bolju, jednu bolju ravnotežu i možda malo smanjiti preregulaciju u europskim gradovima? To je pitanje. Meni nije, inače nije poznato da li se zadnjih godina ili desetljeća e, u europskim gradovima smanjila očekivana životna dob. Ne, upravo suprotno, ona je na sreću porasla, što naravno ne znači uvijek da u korist e, dobrobiti svojih građana trebate E, bezumno postupati, ne nužno, treba to biti uvijek u ravnoteži. Evo što se Njemačke tiče imamo, zabilježili smo sljedeći razvoj. U ruralnim područjima se osjeća veliko, veliki gubitak stanovništva. U nekim područjima, posebno na sjeveroistoku Njemačke, imamo u međuvremenu recimo sela u kojima je prosječna dob stanovnika debelo iznad 60 godina i životni prostori tamo propadaju ili se čak moraju u manjim gradovima rušiti, dok u velikim gradovima postoje sve veće potrebe za životnim i stambenim prostorom pogotovo, što nam naravno otežava da napravimo jedinstvene zakone na razini čitave države, zato što ruralne sredine imaju vrlo posebne uvjete i zahtijevaju sasvim drugačiju regulaciju nego naši najveći gradovi kao Minhen, Stuttgart, Frankfurt, Berlin i tako dalje. Isto tako je situacija sve teža zato što smo u proteklih godina imali enormnu količinu doseljenika i većina ljudi je de facto se skrasila u velikim gradovima jer tamo traže posao i opće oni se tamo sklanjaju i traže utočište jer će lakše i ostvariti neku egzistencijalnu osnovu a tamo onda imamo i jako visoke cijene, prema tome mi vrlo teško tamo možemo naći nešto, neki smještaj za njih koji i unatoč različitim poticajima i pomoći od države se jako teško može platiti. I tu smo došli zapravo do svojih granica, vidite u Berlinu se u međuvremenu svaka rupa koja još nije izgrađena E, izgrađuje danas i svuda se interpoliraju nekakve zgrade i na taj način se ugrožava i onaj način zdravog života za naše građane. Jer do sada smo još imali koliko toliko dobru kvalitetu zraka, ali sad je to ugroženo, zatim ponestaje mjesta za bilo kakav park ili dječje igralište. Sve je teža situacija, zato jer kao što kažemo svaku rupu u gradu se sada interpoliraju stambeni objekti. I vidite, i tu se jedan puta, tu vidimo ponovno tu veliku razliku u problemima i potrebama velikih gradova i malih gradova, sela ili ruralne područja. I mislimo da to treba, naravno, posebno treba uzeti u obzir u našim raspravama, kao i poticanje financijskih instrumenata. gospođo Faneli. Hvala lijepo. Hvala vam na ovom zajedničkom sastanku i našem savjetovanju. Mislimo da je to vrlo važan sastanak i važne rasprave, pogotovo u ovom trenutku u kojem smo to zakazali, jer se trenutno odvijaju mnoge evropske mjere i događaju se mnoge važne stvari na evropskoj razini. Evo, prošlog tjedna smo govorili o budućnosti kohezijske politike i smatrali smo da imam, moramo naći nove razloge za optimizam u europskoj teritorijalnoj kohezijskoj politici. I mi smo kao, recimo, u našem odboru regija, kao povjerenstvo, dali vrlo, vrlo jednosnažno i decidirano mišljenje u tom kontekstu i osim toga usput želim ovdje i pohvaliti našu sjajnu suradnju sa odborom regije Europskog parlamenta upravo na tim najvažnijim pitanjima budućnosti kohezijske politike. A u toj budućnosti kohezijske politike mislim da jako važno mjesto igra upravo i ova e, tema, a to je plan razvoja evropskih gradova i općenito urbanistički problemi gradova. Ja sam sama inače privatno isto tako gradonačelnica jednog manjeg grada i mislim da su to vrlo važne točke koje trebaju ući u razmatranje o budućem višegodišnjem financijskom okviru Evropske unije. Ono što nam je tu najbitnije da nam treba jača e, autonomija upravo i na području odlučivanja o financijama samih gradova. I to je izravno vezano za urbanu agendu Europske unije. I smatramo da će na taj način se pojačati zapravo i provođenje kohezijske politike, teritorijalne kohezijske politike u europskim regijama i gradovima. Dakle, u okviru tih težišta nam treba apsolutno jačanje našeg urbanog stupa. Jer ne samo što četvrtina, a zapravo već i veći dio naših građana živi u građanima, nego je najveći dio inovativnih tehnologija, uopće inovacija na svakom inovacija na svakom području kao i našeg blagostanja biva okrenuto, zarađeno, izmišljeno, pokrenuto u gradovima. Stoga mislimo da moramo se oslanjati i graditi i računati s gradovima u budućnosti jer oni su upravo najvažnija karika kompletnog teritorijalnog razvoja. Stoga mislim da i sva tijela koja se bave planiranjima našeg budućeg života trebaju posebnu pažnju pokloniti tom inovativnom kapacitetu gradova. Tu mislim recimo i na implementaciju pakta iz Amsterdama i svega što se na tom području do sada dogodilo. Smatram da je jedna jasna poruka koja s ovog skupa može biti upućena dalje, osim naravno što smo demonstrirali primjer sjajne suradnje. Dakle, ta poruka treba biti da nam i dalje treba puno jača veza između našeg povjerenstva odbora regija i e, nadležnog odbora Europskog parlamenta. Nadalje, moramo se pobrinuti da uravnoteženi razvoj gradova bude razvijan i u manjim gradovima. Dakle, da sve ovo što smo tu govorili za velike urbane središta se može primijeniti i provodi u manjim gradovima, jer Europa napokon osim velikih centara ima puno manjih gradova. Nadalje, bijela knjiga koju je komisija objavila pod predsjedanjem i predsjednik Juncker predstavio, upravo govori o tome, a to je jačanje gradova koje bi se trebalo suprotstaviti svim izazovima globalizacije. Mi mislimo da u tome može i naš pakt iz Amsterdama sa svojom agendom puno pomoći, jer on će pomoći i kod provedbe Junkerovog plana koji se jasno usmjerava i prema gradovima i ako u tome uspijemo mislim da ćemo postići onaj kvantni skok a to je naša najvažnija zadaća pred kojom se nalazimo i koju moramo zastupati i vrlo decidirano. Operativni instrumenti koji su proteklih godina uvedeni kako bi se poboljšao odnos prema gradovima su na dobrom putu, su dobri, ali bilo bi važno koristiti dalje vaše informacije, vaše znanja i iskustva kako bi i ta operativna sredstva još ojačali, pogotovo s obzirom na sljedeći period e, planiranja kohezijske politike. Hvala puno. Imate li još želje iz odbora regije? Neću odmah dati. Iz Berlina, gospodin Volku. Evo kolega, vi ste već e, ukazali na to da je bilanca koju mi danas postavljamo zapravo jedan, pokazuje ovaj međukorak, ove međurazdoblje u jednom, e, jednom procesu koji traje već dosta godina a u kojem je jedan od važnijih miljokaza bio i pakt iz Amsterdama. Mislimo da bi sada trebalo još e, konkretno definirati koje smo imali probleme u našoj suradnji, gdje su bile preprege našim partnerstvima, vidjeli smo nešto smo i čuli u ovim predavanjima koja su iznesena i e, sasvim sigurno vrsta partnerstava i dionika koji u tom sudjeluju e, su odlučujući za rješavanje takvih eventualnih barijera i ubrzavanje njihovog posla. Inače, ja sam vam vrlo zahvalan, gospođo gospođo Mihajlova i vašem kolegi iz povjerenstva da zajednički radite na tom praćenju tog čitavog projekta jer vidite ovo je jedna jako veliki izazov za budućnost. Gradovi su veći nego ikad. Pitanje e, zaštite klime, kvalitete života, imigracije koja dolaze, imigranata koji dolaze, njihove integracije, pitanje e, čitavnih pitanja i socijalnog stanovanja i svega ostalog postaju sve veće mi smo ovdje već čuli koliko je gradska dimenzija bitna i opće u svim europskim politikama. Jasno da to nije ni u kom slučaju nikakav derivat koji sasvim sa strane stoji, nego da je to uključeno u sve politike i područja razvoja Europske unije. E, a odbor regija je od samog početka provedbi inače naše razvojno a razvojne politici Europske unije u ovom razdoblju do 2020. aktivno pomagao i mi smo imali u travnju 2016. recimo i čitav niz naših izvješća tome posvećenih. Zatim, grad Berlin se, kao što je već spomenuto, u partnerstvu za integraciju migranata i izbjeglica aktivno sudjelo sam da vam kažem, da vam pojasnim ovu dimenziju kako ona izgleda i to u doba kulminacije migracijskih problema u Europi smo mi u samom Berlinu prihvatili više od 40 tisuća izbjeglica migranata i evo do ožujka ove godine smo uspjeli sve njih u nekakvom smještaju koji koliko toliko dostojan ljudi smjestiti jer do tada je dobar dio njih bio i u nužnim smještajima, to su bili ogromni izazovi za nas, ali evo do užujka smo to sad uspjeli raščistiti. Naravno da izbjeglice i dalje stižu i migranti i dalje stižu i dalje imamo velikih izazova, ali nekako smo uhvatili korak, kako bih rekao. Zatim, postoji uvijek pitanje kako između partnerstava različitih raspravljati o temama, tako da jedni shvatimo aspekte i gledišta onih drugih, da možemo i kroz njihovu perspektivu gledati. Vidite, mi smo recimo za pitanje integracije izbjeglica najviše zapeli oko pitanja njihovog stanovanja i smještaja. To nam je bilo jako veliki problem. I onda smo isto, kao što je već kolega Celer ovdje govorio, imali problema da zapravo gradimo zgrade u svakoj mogućoj rupi interpoliramo nešto kako bi oni ipak bili unutar grada i blizu nekakvog javnog prijevoza, ali onda to nosi čitav niz drugih problema sa sobom. I mi smo onda gledali recimo kako je općenito Berlin E, mi smo znamo da je u Berlinu bilo različitih urbanističkih planova. Nakon što je pao zid 90. godina smo imali jednu koncepciju kako ćemo urbanistički razvijati Berlin, pa smo onda išli previše u prostor i previše gradili. Onda smo vidjeli da to nije dobro za kvalitetu života, onda smo počeli opet to sve skupa smanjivati. Onda su došli same izbjeglice, onda smo ponovno počeli raditi i graditi. Tako da, mislim, imamo različite, vrlo zanimljiva tema kako smo mijenjali urbanističke koncepcije i naše vizije budućnosti i kako onda danas to pokušavamo riješiti kroz različava partnerstava. I mislimo da bi ta različita partnerstava trebali i dati svoje rezultate svoje suradnje da se vidi kako se e, jedni drugima mogu pomoći. Gospođa Krekić isto tako jako dobro ovdje ilustrirala koliko je naše partnerstvo od toga realiziralo. Iz naše, gledano kroz našu prizmu, mislimo da je to bilo jako dobro partnerstvo sa različitim dionicima i naravno imali smo i čuli smo puno o našem planu djelovanja tamo i mislim da je jako bitno kod tog plana da nismo dali samo preporuke vijeću i komisiji nego smo jako puno toga mogli provesti u vlastitoj režiji što je proisteklo iz tog plana djelovanja. To je bilo najvažnije skoro. I na kraju još nešto gledano na budućnost mi smo sada primijetili da imamo jako malo vremena, jer vidite, od prošle godine do ove godine smo se morali požuriti zapravo godinu dana unaprijed, prije nego što smo ishodišno mislili osvojiti plan akcije i početi ga implementirati, jer u roku od tri godine će nećemo baš daleko doći. I sad jako dobro da paralelno uz provedbu svega toga provodimo i neku vrstu revizije, jer mi znamo do 2018. 2018. će isteći ovo prvo razdoblje. I moramo isto tako, vidjeli smo iz izvješća koje je odbor regija podnio nedavno, da ostaje još nekoliko vrlo otvorenih i pitanja, primjerice kako će izgledati izvješćivanje o svemu što je implementiranje, koliko će to biti redovno u samom odboru regija i dalje. I još čitav niz drugih, dakle ta otvorena pitanja su i dalje otvorena, a kad uđemo u proces revizije ćemo ipak morati naći odgovor na njih. I zatim još nešto, gledano u budućnost, Bitno bi bilo znati kojim temama, koje će teme biti nova težišta. Dakle, recimo, šta ćemo u novim partnerstvima uzeti kao glavnu temu. Primjerice, tema kultura. Mi sljedeće godine imamo Europsku kulturnu godinu 2018. i sad to ide paralelno sa svim ovim konkretnim i teškim aktivnostima, ali vidimo da se to paralelno događa, događat će se u puno gradova Europe. Mi bi htjeli u Berlinu isto pokazati još jedan kako i suradnja različitih aktera između čak i u suradnje, različitih država članica, kako se tu Europa pozitivno razvija, da prikažemo gdje je ta dodana vrijednost, čak i dodana vrijednost ovih migracijskih procesa i kasnije integracije migranata. Pogotovo to možemo u toj temi kulturi i pristupačnosti E, ljudi koji žive u velikim gradovima njihovog pristupa kulturi. Ako tu možemo pokazati koliko ima kvalitete, upravo i ova teška tema kao integracija migranata, koliko je donijela multikulturalnih drugih aspekata, to bi bilo jako dobro. Hvala lijepo. Da kakvih drugih ima za riječ iz odbora Regi, možda kakvih? Gospodin Marime, izvolite. Gospodin Đagar. Hvala vam lijepa. Gospodine predsjedatelju, gospođo Mihalova, govorit ću slovenski. Ja dolazim iz eh, Slovenije, ja sam gradonačelnik jednog gradića sa 9000 stanovnika. Otprilike. I stoga bih vam iz dakle, tog kuta gledišta nešto rekao. Prema statističkim podacima 10% stanovnika EU unije žive u malim gradovima, to jest e, u ruralnim područjima. A što se tiče Slovenije, ta slika je, ja mislim, još i povalo pozitivnija. No, vidimo da imamo razlike u razvoju između malih i velikih gradova i te razlike postaju sve veće što se tiče pristupa uslugama i što se tiče infrastrukture. To je bolje u velikim gradovima i dosta smo toga već i čuli o tome u raznim e, prezentacijama, pa i što se tiče mogućnosti razvoja gradova. Istina je da se gradovi moraju razvijati, ali potreban nam je razvoj i drugih područja, jer bi moglo doći do sve veće unutarnje migracije između ruralnih područja i gradova ako ne smanjimo tu razliku. A s time onda se povećava pritisak na velike gradove i na metropole. I to onda povećava i ovaj problem sa stanovanjima. To je zapravo nešto što se ne želimo. Dodatan problem je dakle taj da treba olakšati e, mogućnost korištenja financijskih sredstava. Kao što smo čuli imamo 100 milijardi eura koje smo izdvojili, ali više bismo trebali razviti i te male sredine jer oni imaju više poteškoća što se tiče toga da pripremaju projekte i da se natječu za korištenje strukturnih fondova. Isto tako mislim da bismo trebali aktivirati i tehničku pomoć te iskoristiti i druge mogućnosti kako bismo ostvarili i zapravo zadržali tu ravnotežu. Mislim da bi bilo dobro kada bismo izmislili kako preko ovog plana Europske unije za gradove možemo više pomoći malim gradovima i ruralnom području. Kako bismo lakše postigli ravnotežu i ravnopravan razvoj u Europi od koje bi onda svi mogli imati koristi. Hvala. Hvala vam, gospodin Vanda sljedeći ima riječ. Hvala vam. Ja imam sličan komentar, dakle jedna od najvećih briga vezano s pakti za Amsterdama je taj, to pravo da se ne sredočavamo samo na gradove, već na funkcionalna područja koja okružuju gradove. Naravno, tu se radi o relevantnim temama, mobilnost, stambeno zbrinjavanje i tako dalje. I tu smo iskusili dva trenda u stambenom zbrinjavanju. Naravno, imamo ljude koji se sele u gradove, ali iz razloga mm, okoliša ima ljudi koji se sele prema van, dakle, na rubove grada, u manje općine, što, što također smatra određene izazove moje dakle pitanje na koji način to urbano pravilo ili načelo odraženo u radu tematskih partnerstava. Gospodin Nilsson, izvolite. Hvala vam lijepo. da razmišljam više o odnosu velikih, većih gradova i manjih gradova. Moje iskustvo da nakon e, agende 2021. iz početka 90-ih u Švedskoj manji gradovi su mnogo bolje određivali svoj posao nego veći gradovi. Dakle, manji gradovi su stvarali održive programe prije nego većih gradova. mali dakle, gradovi bili su nadahnuća za velike gradove. Naravno, veliki gradovi također imaju mnogo veće probleme i veće izazove pred sobom. No, smatram da ako kohezijsku politiku sagledamo i vidimo program kohezijski, svaki grad, čak i najveći, je sastavni dio jedne regije. Dakle, donekle zaziremo da raspodjeljivanja kohezijske politike, osobito vezano uz veće gradove, jer tada bi bilo moguće propustiti neke vrlo dobre primjere iz onih manjih gradova. Hvala vam, to su bila pitanja i prijedlozi, komentari. Poštovani panelisti, da li želite reagirati, i odgovoriti na neka od pitanja? Izvolite. Hvala vam, hvala lijepo na komentarima vezno stambeno zbrinjavanje partnerstva koja se tiču tome. Nisam uhvatila ime španjolskog kolege. Dakle, što se tiče izbjegavanja socijalne segregacije, socijalnih geta, stambeno zbrinjavanje, dakle, ne radi se o tome da se gradi kuća, radi se o izgradnji susjedstva i integriranog planiranja grada. I jedan kolega je spomenuo <clears throat> urbano-ruralno metropolitski kontekst? To je, mislim, drugo pitanje kojim se također moramo pozabaviti kada razgovaramo o segregaciji. Što se tiče dakle, razvoja grada, planiranja grada, no izbjegavanje toga se svodi na to da se pobrinemo da ciljne skupine e, za koje se radi socijalno prihvatljivo e, stambeno zbrijavanje nije usko, već da se omogućava socijalno miješanje u Beču smo takav oblik socijalnog zbrinjavanja raspodijeli na cijeli grad. Dakle, čak i u podnavodnicima e, dobrim, lijepim područjima možemo pronaći vrlo e, dobrih stambenih rješenja. Eto, tu malo reklamiramo sebe i Beč. Dakle, to je jedno pitanje. Drugo, to smo podosta toga vidjeli od naših portugalskih kolega o partnerstvu, je da imamo problem sa tim ekonomijom dijeljenja, dakle novih poslovnih modela koji ciljaju privatni i stambeni sektor i to stvara određeni problem sa cjenovnom pristupačnošću u pojedinim gradovima. Dakle, u nekim područjima to može biti problem. To se tiče gospodina Osvalda, ako se ne varam, da, to je svakako problem socijalno stambeno zbrinjavanje. Ako nema javne podrške. Koliko sam čula u Češkoj, na tome se radi, ali blokirani u nacionalnom parlamentu i tako sam nešto čula. Da mislim da nacionalno zakonodavstvo koje omogućuje socijalno, stambeno zbrinjavanje jest važno zbog toga što vam daje također investicijsku sigurnost. Dakle, ako imate sistem koji stvara takvu mogućnost da li za pravne ili javatne ulagače u socijalne prihvatljivo stambeno zbrinjavanje ako omogućite različite modele. U Sloveniji smo čuli, nisam siguran kako točno funkcionira, ali mislim da isto imate suradnju i tradiciju sa zadrugama i u Ljubljani dobro standardno zbrinjavanje građansko. Dakle, mislim da postoji cijela, cijeli raspad mogućnosti za mješovito pristupanje ovome. Hvala vam. Tko želi još riječ? Hvala. Još par komentara s moje strane. Kada smo promatrali, pokušavali sagledati zbog čega se određene mjere poduzimaju ili ne poduzimaju nekim gradovima, često jedan od prvih odgovora bio nemamo dovoljno novca. No kada smo nastavili raspitivati se, vidjeli smo da se možda ne radi samo o novcu kao problemu, već o kapacitetu znanja u određenom gradu i pokušaja e, prikupljanja tog novca. To ne znači naravno da e, kad kada nije potreban dodatni novac. Kada govorimo o poboljšanju zdravstva vezano uz kvalitetu zraka, svakako ne možemo gradove zaključati. Mora tu postojati ekonomskih aktivnosti koje se i dalje odvijaju. Vrlo često kvaliteta zraka je na dnu popisa kada se razmatraju politike. No ako izaberemo integrirani pristup sa mobilnošću i ako razmotrimo ekonomski razvoj, može se postići mnogo više i grad naravno nije potrebno, kao što sam rekao, potpuno zaključati, obustaviti funkcioniranje. Dakle, radi se o znanju, o kapacitetima koje postoje unutar grada, kako bismo se pobrinuli da postoji bolje suradnje između pojedinih odjela. Također, za kraj, naglasio bih da su mnogi gradovi privlačni za visoko obrazovane skupine ili prihvatljivi i privlačni iz ekonomskog razvoja iz te perspektive, jer kvaliteta života u tim gradovima je dobra, privlačna. Imamo dobru kvalitetu zraka. I naravno drugi gradovi također mogu učiti na temelju našeg partnerstva, to je nešto što smo već primijetili kad smo razvijali standarde za kvalitetu zraka. Važan aspekt svega toga jeste da se razgovara sa regijom vezano uz te teme s ostatkom zemlje i tako da se u obzir uzme i pojedino funkcionalno urbano područje. Toliko od mene. Hvala vam lijepo. Izvolite. Ja bih samo komentirala dvije stvari. Jedno od pitanja bilo je kako se pobrinuti da su i drugi gradovi uključeni. To je bila jedna stvar koju mi kao partnerstvo smo smatrali najvažnijim samog početka. Dakle, ne da se provode javne konsultacije kasnije, već da se razvijaju aktivnosti sa gradovima u Europskoj uniji, osobito ako pogledamo naše partnerstvo gdje su vrlo veliki gradovi uključeni, to je vjerojatno zbog toga što oni imaju kapacitete za raditi na ovakvom partnerstvu, ali isto zbog toga što je velik broj migranata i izbjeglica idu upravo u veće gradove. Svejedno, razmatrali smo načine da se uključe drugi gradovi, što je dosta dobro funkcioniralo dakle CMR i Eurocity, iskoristili smo njihove postojeće platforme kako bismo se konzultirali vezano uz napredak naših partnerstava. Ali organizirali smo i radne konferencije i tu smo imali velik broj malih gradova, gradića i s njima smo raspravljali također o mogućim rješenjima. Dakle, to je način na koji smo mi pokušali učiniti naše aktivnosti e, reprezentativnim za veći broj gradova u Europi. I isto tako ako pogledamo aktivnosti koje imamo, Mm, dakle, provodimo najprije pilote u partnerstvima s gradovima kako bismo ih testirali, ali kasnije ih želimo povećati i staviti na raspolaganje svim gradovima u Europi. Dakle, pogledamo primjerice tu smjernice za obrazovnu segregaciju ili akademiju za ljude koji praktično rade na terenu. To bi sve trebalo biti na raspolaganju svim gradovima. Isto tako vezano mjere za europsko, pristup europskim fondovima kako bi se smanjilo administrativno opterećenje. Mi kao Amsterdam imamo četiri osobe koje rade na aplikacijama, koje rade na prijavama za natječaje, no manji gradovi ne mogu takve stvari i ne mogu se baviti financiranjem na taj način jer nemaju za to potrebne kapacitete. Tako da ovime pokušavamo i njima pomoći. Druga stvar se tiče onih međusektorskih pitanja. Dakle, vidimo da postoji veliko jedno pitanje koje se tiče, koje je horizontalne naravi, to je stambeno zbrinjavanje migranata, izbjeglica i tu kao partnerstvo e, mi ne želimo biti izolirani i objedinili smo snage e, sa primjerice državnom pomoći, tako da radimo i u partnerstvu o javnoj nabavi, dakle temama javne nabave što se tiče uključivanja migranata i izbjeglica. Hvala. Hvala vam, gospodin Bic, konačno izvolite. Reagirao bih na komentare njemačkog predstavnika, dakle nove teme u tom urbanoj agendi u paktu iz Amsterdama postoji mogućnost za dodavanje novih tema i raspravljali smo tijekom malteškog predsjedništva upravo o toj temi i postoji osjećaj da uz 12 partnerstava koja trenutno su u toku, da nemamo trenutno jednostavno kapaciteta za dodavanje novih tema. No kultura izričito spomenuta je dogovoreno na neki način da ćemo sljedeće godine ponovno razmotriti E, jer kultura da kako nije jedina stvar, jedina tema za koju smo dobivali nove predloge. Izvolite. Možda ime komisije samo da reagiram na nekoliko pitanja, zamisli koje smo čuli prije svega što se tiče financiranja i možda više sinergije, koordinacije. Kao komisija e, mi smo također e, na jednom od krajeva ovih prijedloga, predloga i rada na partnerstvima, pa smo doista uzbuđeni kada dolaze prijedlozi, kada e, smo suočeni s novim idejama kojima se možemo pozabaviti. S nekima možemo već sada, onima koji su malo možda praktičnije, detaljnije, a druga treba rješiti kroz okvir oblikovanja novog financijskog razdoblja, dakle radi se tu i o dugoročnim procesu koji sada započinje sa konkretnim aktivnostima na kojima se radi. Drugo pitanje kako proširiti dobre prakse, već smo čuli iz partnerstva da se radi na tvoren način, da se intenzivno pokušava javno obznaniti na čemu se radi. Postoje web stranica gdje tko god želi može poprilično detaljno pratiti rad svih partnerstava, dokumenata, sastanaka, rezultata. Dakle, to je jedan od elemenata. Drugi je da vidimo da na nacionalnoj razini u nekolicini zemalja kao posljedica urbanog programa i kao posljedica snažnje podrške kroz kohezijsku politiku gradovima ili urbanim područjima postoji sve snažnija nacionalna mreža, regionalna mreža gradova koji podosta rade u ovom smislu i siguran sam da će oni održati e, važnu, odigrati važnu ulogu u ovim aktivnostima, preuzeti ih i nastaviti na njima raditi. U različitim mrežama u kojima komisija ima ulogu kao organizator ili sudionik, također ćemo predložiti sve te stvari gdje imamo mogućnost izravne suradnje s gradovima. Također smo čuli nekoliko pitanja o teritorijalnom aspektu i tome kako doživljavamo gradove. Od samog početka urbane agende bilo je vrlo jasno da iako govorimo o gradovima, ne govorimo o gradovima kao otocima, želimo ih imati kao organski dio ukupnog teritorija i sagledati koju ulogu oni u tom teritoriju igraju. Mali gradovi, veliki gradovi i jedno i drugo je važno i veza između pojedinih e, gradova, gradića, teritorija, partnerstava zapravo se bavi tim područjima i neke od tema koje ste spomenuli, primjerice stambeno zbrinjavanje, mobilnost, vrlo su važne, no mogao bih reći da postoji mnogo drugih korištenja zemljišta, e, to će također biti još zanimljiva, jedna zanimljiva tema vezana zbog širenja gradova i tako dalje. Dakle, to je sve uvelike sastavni dio razmišljanja iza tog cijelog procesa. Još nešto o budućnosti urbane agende i našeg plana Europske unije za gradove. Smatram da sve institucije, svi partneri uključeni u partnerstvima, odbor regija, Europski parlament, će morati porazmisliti o tome da li ovaj proces funkcionira, da li ispunjava svrhu koju želimo. Da li bi trebalo sa time nastaviti, nastaviti na način na koji to sada funkcionira ili bi ga trebalo osnažiti ili bi ga trebalo promijeniti na neki način. Znači učiniti ga većim, dugoročnim. Naravno, postoje pitanje i tema kojima se bavimo. No, popis tema pred nama nije iscrpan. Postoji velik broj drugih tema koje su relevantne iz urbane perspektive poput kulture, ali postoji isto tako i mnoge druge o kojima smo i govorili. No, naravno, postoje tu ograničenje što se kapaciteta tiče. Dakle, to ćemo morati sagledati zajedno sa svim partnerima koji se bave upravljanjem cijelog e, procesa državama, članicama, institucijama, gradovima. Dakle, morat ćemo odlučiti o tome u nekom trenutku. Hvala. Hvala. Ovdje ćemo završiti s raspravom o temama iz prvog panela i sada ću dati riječ gospodinu Kataneu koji će predvoditi drugim panelom. Hvala vam. Nažalost, nemamo nikakvu stanku za kavu i stoga moramo odmah prijeći na drugi panel. Drugi panel posvećen je koordinatorima e, četvero partnerstva iz Bratislave i pozivamo partnere da nam kažu kako su se nosili sa tom, tim zadatkom pronalaženja boljih regulativa i e, e, boljih rješenja. Krenut, ćemo sa e, Raubišom Bremšmitom iz Latvije vezano uz rada mjesta i vještinu lokalne ekonomije. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, hvala vam na ovoj mogućnosti da pristupim na ovom sastanku. Dakle, ovo partnerstvo je pod trim koordinatorima Jelgave, grad iz Latvije, grad Rotterdam iz Izramske te e, ministarstvo za urbani razvoj e, iz Rumunske. Imamo dosta ujednačenu zemljopisnu pokrivenost. Dakle, dosta smo na jednak način pokrili istok i zapad, sjeverni i južni dio Europe. Imamo predstavnike iz Rumunske, Grčke Italije kao države članica. Isto tako imamo eh, Jelgavu, Rotterdam, kao što sam već spomenuo u smislu gradova. Zatim isto tako Gent, Kielce, Miskol, Sporto, Torino, eh, Grand Angoulême u Francuskoj te Weinheim iz Njemačke. Htjeli smo usredotočiti naše resurse na ovu temu, radna mjesta i u lokalne ekonomije, to je dosta opsežna tema i tu smo e, izradili šest glavnih tema i glavnih izazova gdje istražujemo te teme. Prva tema tiče se e, davanja dodatne vrijednosti saživanju i razvoju. Budući da je prva riječ u naslovu ovog partnerstva radna mjesta, trebamo imati više radnih mjesta posveću malim i srednjim poduzećima koji, čine većinu svih poduzeća na području Europske unije. To je tema s kojom gledamo kako zapravo mala i srednja poduzeća surađuju sa istraživačkim institucijama kako implementiraju nove inovacije koje dolaze iz istraživačkog sektora i koliko su uspješna u tome. Drugi dio tiče se e, samih poslovnih lokacija. Vrijeme je novac i jednom kada poduzeće uloži nešto u novi proizvod, posebice onaj koji zahtjeva mnogo ulaganja, onda je njima u interesu da što brže povrate e, to ulaganje. Dakle, radi se o tome koliko brzo mogu izgraditi svoje ideje, provesti ih u nekom susjedstvu, u nekom dijelu grada kako je ta lokacija spremna na to, što se tiče infrastrukture, što se tiče e, planova za korištenje zemljišta i tako dalje. Zatim iduće dvije teme tiču se javnih usluga te učinkovitog lokalnog upravljanja. Već sam spomenula da je dakle na e, to na javnim tijelovima vezano uz davanje dozvola za izgradnju i za sve druge dozvole koje su potrebne kako bi se na nekom području e, bavili poslovanjem. Posebice za manja i srednja poduzeća važno da se smanji administrativno opterećenje koje potencijalno može postojati na razini lokalnih tijela i javnih vlasti. Zadnje dvije time, teme tiču se sljedeće ekonomije i obrazovanje vještina. Dakle, sve ovo što sam do sad rekao nema smisla ako ne vidimo eh, na koji način se mijenjaju trenutno ekonomski modeli. Dakle, prelazimo sa ekonomije koja se temelji na eh, nafti, eh, na fosilnim gorivama, više na ekonomiju koja se temelji na znanju i na tehnologijama. Imamo i nov pojam kružnog gospodarstva. Važno je kada imamo na umu promjenu u ekonomskim modelima da vidimo kako se odnosi tu produktivnost time, jer to ima odreza na našu e, radnu snagu. Dakle, kako je ona spremna suočiti se s tim novim razvojima u 21. stoljeću. Kod svih tih tema e, gledamo kako, kako je financiranje, kakvi su propisi, e, kako se može postići bolja razina vještina i znanja, gledamo e, razinove gradova, kako oni to provode, gledamo postoje li negdje neka uska grla, je li se tu radi više o provedbi ili o podjeli znanja, dakle kako se mogu bolje provesti već postojeći modeli. Budući da smatramo i postojeće zakonodavstvo, imamo nekoliko primjera što se tiče e, propisa o državnoj potpori. E, još se istražuju ti propisi. Već danas je više puta spomenut e, privatni sektor mi gledamo e, koje su prihvatljivi troškovi za privatna područja što se tiče kupovine nekretnina, budući da se to može učiniti tek nakon što se e, projekt već podnese, a to je dodatni teret za administraciju zato što onda obično dođe do povećanja u cijeni kada oni otkupljuju nekretninu od privatnih vlasnika. E, privatni vlasnici znaju da će doći do slavljenja tog projekta i stoga špekuliraju sa cijenom nekretnine. Stoga trebamo biti fleksibilniji kako bi gradske vlasti mogle tu imati veća financijska sredstva za to. Isto kao kada govorimo o inovacijama, posebice za mlade e, tvrtke koje imaju ograničeni kapital, za novoosnovana poduzeća, imamo tu podršku u smislu državne potpore, ali to je ograničeno 200.000 eura za tri godine. Jednom kada poduzeće e, iskoristi taj oblik državne potpore, onda u budućnosti imaju ograničene mogućnosti da sudjeluju u nekim drugim sustavima e, podrške. Stoga i to treba i treba vidjeti e, može li se nekako posebice pomoći mladim i e, tehnološki intenzivnim poduzećima, jer oni jako brzo iscrpe ta prvotna financijska sredstva. I drugi primjer tiče se poduzeća i lokacija poduzeća. Poduzeća gledaju funkcionalna područja, prije svega ne toliko administrativno opterećenje. A tu imamo često onda taj doticaj sa javnim vlastima i onda dolazi do partnerstva i do suradnje između e, urbanih i ruralnih područja to je isto tako jedna od europskih tema. Ali kada gledamo s praktične strane, kada gledamo državnu potporu, onda vidimo da su ta dva sektora jasno razdvojena i da je dosta teško onima koji podnose projekte e, uspostaviti jedan jedinstveni program podrške gdje imamo dakle integriranu podršku, gdje imamo istodobno i poljoprivredni i nepoljoprivredni sektor, onda je to jako teško i jako je teško se za mala poduzeća i stoga moramo vidjeti možemo li to nekako harmonizirati i možda učiniti e, primjerenim za e, jedan integrirani pristup i za jednu stvarnu provedbu. Što smo napravili do sad? Krajem prošle godine smo krenuli s radom, dakle nismo imali puno vremena za pripremu, ali što tome mislim da smo dosta dinamično radili u sjeću smo imali prvi sastanak koordinatora, dakle triju koordinatora, Jelgava, Rotterdam i Rumunska kao država članica. Prvi sastanak partnerstva održali smo u veljači, zatim smo predstavili u ožujku eh, orientacijski dokument, a koordinatori su taj organizacijski dokument oblikovali tako da tu uključe se ove teme koje će biti voduće, a isto tako su i partneri izabrali one teme na koje se mogu najbolje usredotočiti i gdje mogu najbolje iskoristiti svoje resurse da zajedno sa dakle, istraživačima razviju te teme. Zatim smo u travnju usvojili taj orientacijski dokument i trenutno imamo e, upitnik, imamo dakle tu fazu istraživanja, gledamo kako se te europske inicijative provode na razini teritorija gradova, a isto tako se usredotočujemo više na one prioritetne teme, dakle primjerice ova, tema državnih potpora, kako se ta praksa iskorištava na razini gradova. Sljedeći sastanak partnerstva je zapravo idući tjedan, dakle imat ćemo tada prvi, prve rezultate ovog upitnika i nastavit ćemo sa radom. Zatim ćemo sa istraživanjima nastaviti sve do kraja ove godine. U studenom namjeravamo imati drugi sastanak partnerstva gdje će svaka od tih podskupina kojem prisjeda svaki od koordinatora, dakle imamo tri koordinatora koji tu predvode i nadamo se da ćemo imati prvi nacrt akcijskog plana početkom iduće godine, dakle u siječnju 2018. godine i onda i fazu konzultacije za akcijski plan, te se nadamo da ćemo ga usvojiti i početi sa provedbom, što je zapravo najvažniji dio svega toga. I stoga vam hvala na pažnji što ste mi e, dopustili da kažem nešto o radnim mjestima i vještinama u lokalnoj ekonomiji. Hvala vam gospodine Bremšmice na vašoj prezentaciji. Hvala što ste poštivali vrijeme za govor. Sada predam riječ gospodinu Hakonu Jentoftu iz e, Osla koji će govoriti o kružnom gospodarstvu. Hvala vam lijepa, hvala vam što ste pozvali mene i partnerstvo na ovaj zajednički sastanak. Posebice hvala budući da ja predstavljam grad Oslo koje nije baš, koji nije baš naviknut biti ovdje u Europskom parlamentu kao predstavnik. Što se tiče plana Europskog za gradove i kružnog gospodarstva, tu imamo razvoj politika na europskoj razini i poveznicu sa gradovama, dakle gdje će se zapravo ta politika onda provoditi. Što se tiče partnerstva, pokušali smo se dotočiti na tu poveznicu između e, e, oblikovanja politike na europskoj razini i provedbe na razini grada, kako gradovi mogu doista provoditi i prenijeti te ideje, te, ta nova razmišljanja o tome kako možemo oblikovati naše ekonomije. U partnerstvu sudjeluje, šest gradova ko nas e, u Latviji, e, Hag u Nizozemskoj, Porto u Portugalu, Prato u Italiji i Oslo u Norveškoj. Zatim imamo regiju Flandriju i Finska, Slovenija, Grčka. Te Poljska sudjeluju tu kao države članice. Također imamo i podršku komisije to je vrlo važno za naš rad, a i drugih e, europskih e, dionika. Slopili smo dakle partnerstvo sa e, partnerima koji imaju mnogo iskustva, mnogo ekspertize i stoga znamo da će projekt dobro uspjeti. Što smo prvo napravili u partnerstvu? Prvo smo uspostavili kriterije vezano s to kako se može izabrati između ovih mnogobranih različitih aktivnosti na koje bismo se mogli usredotočiti. Mislim da je vrlo važno, je, to vrijedi za sva partnerstva, da se usredočimo na potrebe građana. Komisija, države članice iznose svoje potrebe, ali moramo se usredočiti na potrebe gradova kada se radi o ovom planu Europske unije za gradove. Naravno, to se treba uklapati sa konceptom kružnog gospodarstva moramo imati taj potencijal za, da poboljšamo nešto, moramo provjeriti je li nešto doista u, skladu sa stvarnosti. Dakle, možemo li e, provesti propise. Zatim, trebamo vidjeti imamo li u partnerstvu dostatnu ekspertizu i trebali bismo vidjeti hoćemo li pružiti dodanu vrijednost. Dakle, da netko drugi ne može na bolji način napraviti nešto što mi možemo u krugu našeg partnerstva, nego da mi dajemo tu dodatnu vrijednost. E, ti kriteriji su vrlo važni za ovo što trenutno radimo, e, dakle, kada pokušavamo identificirati uska grla i vidjeti koje eventualne aktivnosti možemo provesti. Cijelo vrijeme, dakle, se vraćamo i pozivamo na tih šest kriterija i provjeravamo e, slažu li se ti kriteriji sa potencijalnim akcijama. Kružno gospodarstvo je svakako jedan novi način e, na koji možemo organizirati kako radimo, kako na razini gradova, tako i u poslovnom sektoru. E, sve to radimo naravno za naše gradove, za naše građane. Stoga tu imamo četiri različite teme na koje se uzrotočujemo. Jedno je e, kružna potrošnja. Tu gledamo prije svega što je potrebno građanima kako gradovi omogućavaju građanima da na održivi način troše robe i usluge. Zatim gledamo e, urbane resurse. Unutar grada imamo mnoge resurse i vidimo da se njima ne upravlja na najučinkovitiji način. U okviru resursa grada nalazi se naravno i ovo pitanje otpada i upravljanje otpada, ali upravljanje gradskim resursima ne tiče se tamo samo otpada, dakle mi pokušavamo gledati cijelokupni ciklus, a ne samo otpad. Zatim gledamo kako poduzeća mogu na zeleniji način oblikovati svoje poslovanje, kako mogu krenuti s time da izgrađuju jednu strategiju kružnog gospodarstva za svoje poslovanje. I najzad upravljanje kružno gospodarstvo je nešto što se definitivno odnosi na sve razine upravljanja, dakle na europsku razinu, na razinu država članica i na razini gradova. I stoga pokušavamo tu vidjeti e, koja su to problematična pitanja u okviru upravljanja gdje postoje uska grla i pokušavamo iznijeti preporuke vezano uz to kako se može na dobar način upravljati. Nekoliko riječi o dosadašnjim iskustvima iz partnerstva, već smo održali tri sastanka partnerstva, imamo visoku, visoko sudjelovanje svih partnera, e, imamo jako dobru suradnju, jako se dobro slažemo, što mislim da je vrlo važno za rad. Vidimo da su partneri spremni preuzeti vodeću ulogu u e, okviru rada, dakle da žele doista sudjelovati u raspravi. E, vidimo da je lakše vidjeti uska grla što se tiče trenutnih znanja nego što se tiče ovog financiranja. A mi smo naviknuti da radimo eh, sa politikama koje drugi određuju. Dakle, nismo naviknuti na to da predlažemo promjene eh, u tom okviru unutar kojeg operiramo. I stoga je to izazov za sve partnere, da se dakle identificiraju uska grla i preporuke što se tiče toga kako se može promijeniti regulatorni okvir za E, financiranje. Ali mi ćemo uspjeti u tome. E, vidimo da partneri imaju e, dostatna iskustva i već smo krenuli s time da proširujemo naše partnerstvo sa drugim dionicama, vidimo tko još nam može dati svoj input, da uključimo u to više dionika i više gradova, sve one koji nam mogu pružiti dodatne informacije. Također se traži od nas da se više usredočimo na ovo pitanje znanja Mislim da je to zajedničko iskustvo svih partnerstva, da postoji veliko zajedničko iskustvo, ali da postoji velika potreba za razmenom najboljih praksi. Na europskoj na nacionalnoj razini postoji velika potreba da se to dogodi, da se izmijene iskustva i najbolje prakse. To je već dosta uznapilo na toj razini, ali na razini gradova doista još postoji velika potreba za time. možemo vidjeti da je upravljanje znanje. Ako želite uvesti promjenu, onda morate um, imati odgovarajuće znanje među svima onima koji sudjeluju u upravljanju, uključujući i među političarima. I stoga vam zahvaljujem što ste nas pozvali ovdje da to kažemo i da kažemo da je vaše znanje od uh, ključne važnosti kada se radi o uh, promjenama politika i o kružnom gospodarstvu. Još nam treba više dokaza kako bismo sve strane uvjerili u to da je kružno gospodarstvo e, put budućnosti. Treba nam više znanja o tome koliki bi mogli biti troškovi po pitanju okoliša, prednosti po pitanju okoliša i koliko bi prednosti to donijelo za ekonomiju. I još uvijek se moramo usredotočiti na tu perspektivu grada. To se pokazalo barem u našem partnerstvu. Dakle, imamo partnere iz komisije, partnere iz država članica koji su naviknuti raditi u ovakvim formatima. Oni su naviknuti e, sudjelovati u raspravama, izraziti svoje potrebe, a mi iz gradova nismo naviknuti da preuzmemo tu ulogu. Mi smo malo skromniji, malo stidljiviji, ne vjeruj, nemamo toliko samopouzdanja kada iznosimo neke prijedloge. I stoga, molim vas, sjetite se da mi iz gradovima nismo naviknuti e, sudjelovati na toj europskoj sceni e, na isti način kako to vi činite. To je dakle bilo nekoliko informacija što se tiče partnerstva o e, kružnom gospodarstvu. Hvala vam. Hvala gospodine Jentar, pa sada riječ dajemo gospođi Regini Hartik iz grada Karlsruhe, koja će nam govoriti o partnerstvu na području urbane mobilnosti. Hvala lijepo predsjedavajući Mihajlova i Kao prvo hvala i i s moje strane hvala što ste me pozvali na ovaj naš e, javno savjetovanje, što ste mi pružili mogućnost da vas izvijestimo o stanju u našem partnerstvu za urbanu mobilnost. Kao što znate, ja sam Regina Hatak i radim u za grad u Karlsruhu i tu sam u upravi grada zadužena za međunarodne odnose. Zajedno sa kolegama iz urbanističkog planiranja kao i kolegama iz Češkog ministarstva za regionalni razvoj. Mi koordiniramo ovo partnerstvo za urbanu mobilnost. Evo, samo kratko da vam dam pozadinu i kontekst našeg e, partnerstva kao i naše ciljeve navedem. Mi se suočavamo u našem partnerstvu za urbanu mobilnost sa čitavim nizom izazova a način na koji će se gradovi nositi s tim izazovima imat će velike posljedice po sustave javnog prijevoza u gradovima. Trenutni i budući izazovi vezani su naravno i za uz napredovanom urbanizacijom, sve većim zahtjevima za individualnom mobilnošću, zatim sve većim prometnim čepovima i prometnom zagušenošću, zatim sa zahtjevima za boljom kvalitetom zraka u gradovima i gradskim područjima, zatim s razvojem inteligentnih transportnih sustava, e-mobilnošću i automatskog e, automatske vožnje. A naravno u vezi s tim i s digitalizacijom kao i razvojem inovativnih rješenja za lokalnu mobilnost usmjerenu na pružanje usluga. Sve o svemu možemo reći da se zahtjevi za mobilnošću u društvu povećavaju što je veća i diversificiranost društva, a ujedno se povećava i složenost svih sustava mobilnosti. S obzirom, dakle, ispred te pozadine vidite je nastalo naše partnerstvo kao u želji da se odgovori na sve te izazove i to na taj način što smo htjeli ostvariti ciljeve kao što je poticanje održivog, učinkovitog i sigurne mobilnosti u gradovima i urbanim područjima te pružiti bolje usluge našim građanima, kao i stvoriti nove mogućnosti koje se temelje na inovativnim rješenjima i novim tehnologijama. Vidite, to je vrlo široko područje, što znači naše partnerstvo bi se moglo e, usredotočiti na vrlo, vrlo široki raspon tema, kao i mnoga druga partnerstva o kojima ovdje govorimo. Dakle, u početku je naš izazov glavni bio da smanjimo, dakle, suzimo, da kažemo, područje na kojima ćemo djelovati i nađemo prave prioritete koje odgovaraju našim stručnostima, a zatim da zapravo nađemo vrlo konkretni ciljeve koji su izvedivi, realistični i da poduzmemo naravno akcije koje će biti i raspoznatljive i bolje vidljive za naše građane. Naši, prije nego što pređem na prioritete, da vam samo kratko predstavim naše partnere. Ovdje vidite, nije baš lako pročitati, Imamo 23 partnera ukupno u našem eh, partnerstvu, osam gradova i dvije regije. Zatim pet eh, nacionalnih država članica, potom tri eh, opće uprave, glavne uprave iz Europske komisije, Ređa NB Move, zatim imamo Europsku banku za investicije, zatim dvije krovne organizacije, Vijeće europskih općina i regija kao i Eurocities, i zatim imamo još ove glavne dionike, to je recimo Polis, UITP i Europska federacija biciklista. Kao što vidite, tu je doista puno, puno stručnosti među našim partnerima, ali s obzirom na svoje profile mobilnosti i pristup svemu mi smo identificirali da je recimo jako dobar grad u Portugalu sa 79 tisuća ili Bielefeld u Njemačkoj su prilike 300 tisuća stanovnika sve do Malmea i Skone regije koja ima otprilike 1 milijun stanovnika. Prema tome vidite tu e, od Torres Vedresa u Portugalu do Malmeovske regije koliko su različiti ti profili. Zatim što se tiče stručnosti i profesionalne pozadine mi imamo jako puno urbanista, arhitekta, prostornih planera, zatim imamo ljude koji se bave ekologijom, zatim stručnjake, inženjere koji se bave ili biciklističkim prometom ili prometom generalno ili automatskom vožnjom. Dakle, vidite, imamo puno ekspertize, puno stručnosti, ali dosta fragmentirane, što kad kad otežava posao. Nadalje, očekivanja od ishoda i rezultata konkretnih našeg partnerstva isto su vrlo različiti. Zatim, kako naši partneri djeluju? Neki su jako aktivni i imaju puno mogućnosti, puno zaposlenika i ljudi, suradnika koji mogu sudjelovati u tome. Vrlo su aktivni u različitim radnim skupinama, a neki drugi se još uvijek malo okljevaju, povučeni su i prema tome naš je posao da ih motiviramo i da ih, da kažemo, probudimo kako bi aktivnije sudjelovali. Glavni izazov prvih mjeseci je bio prvo da sve okupimo i da stvorimo jedan zajednički mentalni sklop u kome ćemo, dakle, u istom načinom razmišljanja identificirati koji su nam glavni problemi, prepreke i kako ćemo uh, onda napokon definirati svoje buduće konkretne akcije. Sve to skupa je bilo pod velikim pritiskom posebno vremena. Do sada smo se tri puta sastali, prošli sastanak je bio prije samo dva tjedna u Hamburgu i tom prilikom smo uspostavili ove četiri radne skupine. Radna skupina broj 1 se bavi aktivnim načinima transporta i korištenjem javnog prostora. Partneri će se fokusirati pritom na poboljšanje javnog prostora za aktivnu mobilnost, to znači bicikliste i slično, a nadalje će i promovirati različite promjene u ponašanju građana. Zatim imamo drugu radnu skupinu posvećenu inovativnim rješenjima i pametnoj mobilnosti. To je riječ o prikupljanju podataka, otvornim bazama podataka i pružanju usluga, to je zatim usluga o mobilnosti, to je nova koncepcija. Zatim inovativno čistoj i podijeljenoj mobilnosti. Onda imamo radnu skupinu treću, to je radna skupina za javni promet u gradovima, regijama i multimodalnost prometa. Dakle, tu radimo na različitim konkretnim akcijama kako ćemo bolje razviti multimodalne načine transporta i bolje ih integrirati u naš javni prijevoz. Zatim žele se i fokusirati na sigurnost urbanih prometnica. I potom imamo četvrtu radnu skupinu za upravljanje, to je zapravo za upravljanje i planiranje. To je više jedna radna skupina koja djeluje prema horizontalnom načinu pristupa. Ideja je bila da se popravi upravljanje više razinsko, dakle ne samo na lokalnoj, regionalnoj i evropskoj razini, nego i na onoj doista međunarodnoj razini, jer tu želimo i tu međunarodnu dimenziju graditi kad razmišljamo o održivim ciljevima održivog razvoja i urbane agende. Kao što je na prošlom sastanku prije dva tjedna u Hamburgu odlučeno, ta radna skupina bavit će se i načinom kako promovirati i uskladiti koncepciju održivnih, dakle, planova za održivu gradsku mobilnost. Ovdje vidite naše partnerstva o mobilnošću u kontekstu drugih partnerstva. Vidite da se to preklapa, pogotovo sa partnerstvom za cirkularnu ekonomiju, za zaštitu kvalitete zraka, za razvijanje novih radnih mjesta i vještina, za digitalnu tranziciju i Urban i Olivije, puno hvala što ste organizirali sastanak koordinatora prošlog tjedna, to je bilo jako, jako korisno i bilo je vrlo važno da se povežemo što je moguće prije. Iako sad, za sad još nemamo konkretnih akcija koje smo planirali, konkretnih djelatnosti, ipak je vrlo bitno da s vama stvorimo jednu jedinicu i tu krenemo zajedničke napore. Na desnoj strani vidite gdje da smo uspostavili različite kontakte sa članovima stručne skupine za urbanu mobilnost, to je radna skupina koja je 2014. komisija Evropska osnovala gdje je okupila predstavnike nacionalnih država članica kako bi raspravljali rješenje za urbanu mobilnost. Budući da imamo samo pet e, država članica u našem partnerstvu, nama je jako bitno doći do što većeg broja doprijeti zemalja članica i mi ćemo sudjelovati na tim sastancima stručne skupine redovno i na jesen ćemo e, izaći sa konkretnim planovima za svoje prve akcije i razmotriti ih u tom krugu. Zatim, platforme i skupine za mobilnost, primjenice Civitas 2020, i, ali to je široko područje i gotovo je nemoguće povezati se sa svim tim platformama i inicijativama. A zatim na ljevoj strani vidite koliko smo zainteresirani ustupiti u uži kontakt sa Europskim parlamentom i njegovim zastupnicima mi primjerice surađujemo sa odborom za regionalna pitanja ili odborom za promet i naravno s vama članovima odbora regije. Ovo je naš plan rada, kako smo mi to kronološki zamislili. Vidite koliko smo se često do sad sastali i kako smo počeli. Mi smo počeli s jednim upitnikom, online upitnikom u siječnju veljače, zatim su naši partnersti radili na o određivanju specifičnih tema i područja rada, onda smo u jednom trenutku kao koordinatori odlučili zaustaviti prekinutu raspravu o tim našim temama koja će biti težišta, jer to bi bila jedna priča bez konca i kroja, nego smo rekli sad je dosta, pa sad idemo razgovarati o konkretnim akcijama. Partneri nemaju više vremena nego do početka rujna, do kada moraju elaborirati sve svoje ideje, pretočiti ih u konkretne mjere i akcije, a onda će nam partneri pomoći jasnije u selekciji da izvadimo iz toga ono što je po nama najkorisnije i najvijalnije. Jer vidite ne da naš partner ima 23 predložene mjere ili akcije na području pojačane mobilnosti u gradovima, mi na kraju balade ćemo završiti samo sa šest konkretnih tema. I zatim želimo više koristiti FITI, to je forum eh, mobilnosti za mobilnost u Eurogradovima. gradovima i sudjelovat ćemo na konferenciji Polisa, a onda ćemo napraviti u Rotterdamu i radionicu u Studenom 2017. posvećeno našim temama. To bi bilo za sada stanje stvari u urbanoj mobilnosti i našem partnerstvu. Hvala puno. A sada zadnji su zadnji sudionik našeg panela drugog, to je gospodin Mika Rantakoko koji će nam govoriti o digitalnoj tranziciji u našem kontekstu. mi gospodo, dragi kolege iz Europe, ovo je stvarno veliki užitak i čast što smijem biti među vama skupa s mojim dvama kolegama Kadri Juškinom iz Ministra za financije Estonskim i Vrnikom Manovom iz grada Sofije. Mi zajednički koordiniramo naše partnerstvo za digitalnu tranziciju. I mi zapravo dolazimo iz grada Lula koji sudjeluje u vašem u partnerstvu za urbanu agendu. Dakle, naši konkretni partneri u partnerstvu su zemlje članice, gradovi i različiti involvirani dionici, ukupno 21 partner. Pri čemu imamo i članove iz većih i manjih gradova, a i relevantne partnere, imamo vrlo relevantne partnere e, iz dionika, to je čitav niz organizacija koje se bave razvojem gradova kao i glavnim upravama iz komisije koje se bave i regionalnim razvojem i općenito aktivnostima i mjerama za urbanu mobilnost. Naš glavni cilj je u gradovima, u ekonomiji u, i zapravo i našim privrednim akterima i građanima pomoći kod inovacija i stvoriti više radnih mjesta i više E, poslovnih mogućnosti u našim gradovima. To bi otprilike bile te teme glavne o kojima smo raspravljali i kod kojih smo onda došli do zaključka nakon više e, rundi rasprava da se moramo fokusirati na neke vrlo specifična područja u svim svojim aktivnostima. A ta područja su budući razvoj učenja, budućeg stvaranja, budućeg znanja, a na razini gradova i digitalizacija kao oružje za urbanističko planiranje i e-upravljanje. I zatim pitanje kako ćemo doista koristiti nove tehnologije, izvući iz njih korist i stvoriti mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta i zatim kako doista možemo onda koristiti sve podatke koje pritom prikupimo. Dakle, stvaranje različitih poslovnih mogućnosti na interoperabilnosti i otvornim podacima Open Data sustavima. Dakle, tu imamo pet područja na koje smo se fokusirali u našem partnerstvu, to je buduće zdravlje i socijalna služba, digitalizacija tema kao što je e-uprava, urbaniziranje, analiziranje mogućnosti koje postaju realne i stvaranje digitalnih usluga što će i poduprijeti digitalno tržište jedinstveno. Mi smo i razgovarali o tome što ćemo konkretno predložiti. Ja ću vam ovdje na, u ovoj prezentaciji dati samo neke od prvih ideja o našim konkretnim akcijama koje kanimo unutar partnerstva predložiti, a odnose se na e-upravu. Tu imamo neke ideje i identificirali smo specifične mjere koje bi trebalo provjeriti. To je dakle stvaranje jednog ekonomsko-društvenog indeksa za lokalnu i regionalnu razinu uprave. Jer smatramo da to treba razviti ne samo dakle na nacionalnoj i europskoj, nego i lokalnoj i regionalnoj razini. Druga potencijalna ideja bi, je bila da nam trebaju zaške platforme na kojima se na kojima općine mogu i gradovi razviti svoje e-usluge. To znači da se prošire standardi i normativi za prikupljanje podataka od strane javnih uprava, a osim toga treba se nekako olakšati i bavljanje ili rješavanje ovih izazova, a to je kako doći do financiranja za sve to, pogotovo projekata u vezi umjetne inteligencije i sličnog. Na kraju mi znamo da imamo jako puno gradova u kojima prevladavaju ili postoje samo isključivo tradicionalne usluge i servisi, pa sad se razmišlja kako da to lakše e, prenesemo u novu generaciju u e-usluge i e-upravu. E sad što se tiče budućeg zdravstvenih i socijalnih e, usluga, tu smo nekoliko bitnih područja rada da identificirali primjerice kako, će, kako treba recimo usvojiti zakonsku regulaciju glede strategije za prikupljanje podataka, zatim na tom području, zatim kako doista možemo promovirati inovacije i poslovne modele na području tih e, usluga koje se odnose na buduće zdravstvene i socijalne usluge. S obzirom na ulogu naših gradova, jedna ideja je bila kako možemo e, poticati inovativne procese kroz e, javno-privatne partnerstva. To znači da mi doista e, se obraćamo i privatnom sektoru sa potrezi za raznim modelima suradnje. Zatim, urbanističko planiranje. I tu imamo jako puno mogućnosti ako se koriste sve šanse koje nam digitalizacija donosi. Jedna od točaka je pitanje kako ćemo e, riješiti pravno priznavanje digitalnih prostornih planova. To trenutno nije u svim gradovima u Europi riješeno. Zatim, moramo se nositi sa izazovima kako ćemo prikupiti podatke o urbanističkom planiranju, prostornom planiranju i kako ćemo ga kroz e, upravo naše prikupljanje podataka i dalje podržati i poduprijeti. Zatim imamo još jedan veliki izazov, a to je e, pravni okvir i normiranje za razmjenu podataka između različitih općina i gradova koji bi nam omogućilo međugradske prostorna i strateška planiranja u našem urbanističkom razvoju. Zatim, pitanje budućeg učenja, edukacije i razvoja naših vještina. Pitanje kako možemo dakle omogućiti našim građanima da u cijelosti koriste e, digitalizaciju i sve što dobro što ona donosi a to naravno uključuje cjeloživotno učenje i razvijanje vještina od dječje dobi do seniorske dobe kako se mogu služiti tim novim tehnologijama. A to znači da nam trebaju edukacijski programi kako bi se suprotstavili digitalnoj podjeli na one koji mogu to pratiti i koristiti i one koji nisu u stanju to učiniti. Da ih ne pomognemo da budu što je moguće učinkoviti, jasno. Naravno, to se zatim odnosi i na podršku građanima, ali i poduzećima i gospodarstvu. Želimo to postići i kroz otvorena sučelja koja će nam e, pomoći u edukaciji. A onda jasno tu je pitanje jedna vrlo važna tema, to je financiranje takve jedne infrastrukture za učenje o digitalizaciji, edukaciji zato. Zatim, mi znamo da je pitanje razvoja tehnologije, ali ovo što se konkretno odnosi na digitalizaciju se za naše partnerstvo svodi na onu perspektivu krajnjeg korisnika, jer ih kroz tu perspektivu moramo gledati gdje oni mogu i kako koristiti tehnologiju. A to znači da tu moramo sve one lokalne rupe pokrpati i vidjeti na najnižoj lokalnoj razini kako se uklapaju nove tehnologije, te povezati onda recimo i razvoj novih poslovnih modela kao i novih zakonskih okvira sa onim mogućnostima koje nam digitalizacija nosi. Zatim standardizacija podataka i interoperabilnosti. Za to nam trebaju trebaju nova pravila o tome E, tko je odgovoran za podatke koje prikupljamo i isto tako moramo na novo regulirati i prava samih korisnika. Mi govorimo o tome kako ćemo stvoriti minimalne dakle, zahtjeve za javne ustanove kada prikupljaju i koriste podatke digitalizirane i omogućiti im dakle, da to bude jasno u skladu sa zakonom. Zatim, želimo i na stvoriti e, više struke interoperabilne platforme koje će biti dostupne svim involviranim strankama i da mogu uz pravnu sigurnost koristiti podatke tu i razminjivati. Naravno, to se podrazumijeva zapravo i na novo promišljanje poslovnih modela. U nekim slučajevima to predviđa i novu regulaciju kako bi i naši građani mogli lakše sudjelovati u ovoj ekonomiji dijeljenja i naravno poticanje privatno javnih partnerstava kao i razvoj miješanih servisa u kojima javne i privatne službe koriste, ali i pružaju usluge. A to ujedno znači da mi zapravo tražimo jako puno suradnje u našem sa različitim dionicima i kroz naše partnerstvo kako bi utjecali i na recimo pitanje javne nabave i vidjeli koje su općenito mogućnosti naših poslovnih modela i koje su konkretne koristi koje bi dobro došle građanima i ekonomiji. Naravno, konačna veza s tim je ova situacija da mi u partnerstvu tražimo gdje možemo e, tu konkretno nešto djelovati. I vidimo recimo kako ćemo doći do digitalnih platformi koje se ne nalaze u Europi, a ovdje se koriste i kako možemo onda digitalno unutarnje tržište e, doista približiti našim građanima i našim tvrtkama da bi iz njega izvukli konkretnu korist. Na tom, tom poslu se sad, smo sada u fazi sljedećoj. Mi smo ove godine u Finskoj održali prvi inicijalni sastanak. Nakon toga smo donijeli svoj, sastavili svoj dokument o glavnim ciljevima naše opće orijentacije koji je u travnju usvojen. Zatim smo imali konkretan sastanak sa početkom konkretnog rada cijelog partnerstva u Sofiji, početkom šestog mjeseca. I sada se nalazimo u fazi da prikupljamo podatke za izradu našeg prvog akcijskog plana o kome ćemo raspravljati dalje na jesenjem našem sastanku. Ovo vam je fotografija naših, pa, našeg kompletnog partnerstva u punoj akciji u Sofiji, kao što vidite. A zatim, kao što smo već malo prije govorili, mi imamo materijale za budućnost i bili bi vrlo sretni za razmjenu informacija s vama, i stojimo vam na raspolaganju ako vas nešto dalje zanima. Imate tu naše kontaktne sve adrese. Mi ne govorimo samo o najboljim primjerima najbolje prakse, nego i recimo tražimo mogućnosti gdje bi mogli neka naša iskustva, konkretne prakse primijeniti drugdje ili tuđe prihvatiti. Jer mislimo da bi to bio jako dobar način da se učinkovito koriste resurse. Jer vidite, ako uspijemo naučiti jedni iz, iz grešaka koje smo sami počinili ili vi iz naših i mi iz vaših, onda smo već jako puno napravili. Hvala lijepa. A sada otvaramo Hvala lijepo, sad ćemo dati riječ za raspravu sljedećim govornicima. Puštam predsjedanje, svoje su Gospodin Albrecht iz parlamenta. Hvala vam prije svega i spričavam se što trčimo malo nauka, odlazim sa odbora Bađ, gdje smo glasali o transferima za odbor regija. No, glasali smo za to, što je svakako dobra vijest za odbor regija i zbog toga sam kasnio. E, dadalje... Trebamo imati na umu da takozvana urbana agenda ili plan Europske unije za gradova i partnerstva se ne tiču samo, samo kohezijske politike, već su potpuno horizontalni. Dakle, dotiču se različitih polja, različitih nacionalnih, lokalnih, europskih politika. Dakle, to sve nije nužno izravno vezano s kohezijsku politiku, ali to je uloga glavno prve regije u komisiji da koordinira te elemente s drugim politikama. To je po meni i uloga odbora regiji da se stvori beza s drugim odborima, jer znanje, iskustvo na temelju partnerstava bi svakako trebalo raspodijeliti, podijeliti s drugim parlamentarnim odborima. Dakle, vrlo je važno da se ta prilika ne propusti. U budućnosti bismo čak i više trebali razmišljati na način da ukoliko stvari funkcioniraju, kako te iste metode upotrijebiti za kohezijsku politiku u širem smislu. Dakle, možemo razmisliti o vođenju toga svega na jednoj većoj razini jer se radi o nečem novom, eksperimentalnom i smatram da je isto tako važno upotrebiti to pozitivna, dobra iskustva. Dio ovoga svejedno izravno je vezan uz kohezijsku politiku. Zbog toga imam dva komentara. Jedan Partnerstva funkcioniraju i istodobno mi i Komisija, Parlament i Vijeće radimo na novoj, novoj regulativi. I dakle, ovo je trenutak u kojem bi naš odbor treba imati zapravo izravnu vezu s partnerstvom putem komisije, putem tajništva kako bi upotrebio to komisiju za novu regulativu. Jer ako čekamo do kraja partnerstava akcijskih planova već će biti prekasno. Dakle, već će regulativa tada biti spremna, tako da ovaj dio koji je izravno vezan uz kohezijsku politiku, dakle bolje zakonodavstvo, bolja provedba, trebalo bi biti što je prije moguće prenesen zakonodavcima, komisiji, vijeću i nama kako bismo to mogli upotrebiti. A drugi komentar koji nije toliko izravno vezan uz urbanu agendu, ali bih želio samo podsjetiti na to od jučer i to je važno za naše kolege u povjerenstvu Kotar, živimo u različitim stvarnostima. Nakon objavljivanja dokumenta o razmatranju, reflection papera, imamo proračunske posljedice pet scenarija. Podsjetio bih vas da u četiri scenarija se radi o smanjenju kohezijske politike. Dakle, od pet, četiri se bave smanjenjem. U drugom scenariju samo se radi o kohezijskim zemljama, što je također važno za partnerstvo, se radi samo o kohezijskim zemljama. i Još jedno prijedlog samo za nas siromašnije, pitanje je koji su to. I samo u jednom prijedlogu Tvara se mogućnost više sredstava i to je jedino mjesto gdje se spominje urbana dimenzija. Dakle, urbana dimenzija izravno je povezana uz model koji traži mnogo više sredstava od država članica. Zaključak je dakle da urbanu dimenziju doživljavamo kao nešto što je moguće ostvariti ukoliko će države članice više platiti jer ukoliko plate manje, urbana dimenzija se u takvim scenarijima niti ne spominje. I smatram da je to važno za našu raspravu, jer dok partnerstva funkcioniraju, potrebni su nam ti zaključci za raspravu. Trebali bismo reći svako da bi urbanu dimenziju trebalo osnažiti usporedbi sa današnjim stanjem. Ne možemo, dakle, primjerice stvoriti urbanu dimenziju, osim ako se to samo u kohezijskim zemljama, samo u najsiromašnijim zemljama. Što je tada sa urbanom dimenzijom u bogatijim zemljama, da razvijenim, da li tamo tako nešto ne postoji? Dakle, zbog toga mislim da je ovo jedan potpuno novi kontekst sada i rad partnerstava ne samo, nije samo tehnički, već je važan za političku razbravu i trebali bismo vidjeti što je moguće učiniti i prevesti to u konkretne aktivnosti. Dakle, nadam se da ćemo surađivati zajedno i pokušati naći način da se objasni vijeću da ovi scenariji, većina od kojih smanjuje reže kohezijsku politiku, ne mogu biti prihvaćeni. Hvala vam gospodine Albrecht, riječ dajem gospodinu Lagerburu. Hvala. Moji komentari uvelike se nadovezuju na one koje smo upravo čuli od Jana Albrehta. Govorim kao osoba koja je u odboru regija niz godina i bavio se urbanom politikom tijekom tog vremena. No isto tako i kao netko tko radi u praksi, u gradovima i tko pokušava na lokalnoj razini provesti veći broj politika programa o kojima smo jutros razgovarali. U parlamentu i u odboru regija rado govorimo o upravljanju na više razina, no ono što se, o čemu se danas zapravo govori je uzbudljive praktične strane upravljanja na više razina. I tu smo uspjeli uključiti Europsku komisiju, uspjeli smo uključiti općine na lokalnoj razini, dionike. I isto tako što se projekata tiče u mom vlastitom gradu vezano uz urbano siromaštvo, tu se i same stanovnike uključuje. Zbog toga mislim da mogu reći da je ovo dobar praktičan primjer toga kako upravljanje na više razina bi trebalo funkcionirati. Započinjemo s Amsterdamom, imamo razmatranje ove politike na visokoj razini, no što iz toga proizašlo je bio angažman na razini onih koji u praksi rade i kao što je već jutros spomenuto, iz toga će proizaći niz akcijskih planova. Što iz toga pak treba proizaći? A to je spomenuo niz izlagača danas, a to je znači samo sam praktičan rad na tim e, zamislima, širenje tih zamisli koje dolaze iz partnerstava. Dakle, širenje toga diljem Europa, diljem općina, da li ruralnih ili urbanih, napomenuo bih no isto tako i na to se nešto mora nadovezati. Dakle, mora doći do preoblikovanja modela, programa na razini Europske unije, nacionalnoj razini i lokalne. Dakle, nešto se nešto proizlazi iz tih akcijskih planova. Isto tako moram doći do protoka resursa koji prate akcijske planove. To je bilo pitanje e, mog kolegi iz Španjolske. No, ovo je dobar način, dobra metoda da se pobrinemo da ono na čemu ovdje radimo, što razvijemo, je nešto smisleno, korisno za građane Europe i nešto što će svima ići na korist. No, iskoristio bih jednu od tema partnerstava kružno gospodarstvo, ovdje se radi o jednom kružnom procesu, tako da se moramo vratiti u određenom trenutku na početak. I to je Jan Olbricht spominjao sa kohezijskom politikom. Moramo se sada ponovno vratiti na razmatranje toga što proizlazi iz procesa partnerstava i kako se to može odraziti u budućoj kohezijskoj politici, odraziti se kroz regulativu, odraziti se kroz financijske instrumente, tu mislim da bi osobito odbor regiji, povjerenstvo Koter, odboru regija, trebalo razmotriti o tome kako će oni u svojim raspravama e, uključiti to i kako se pobrinuti da ono što učimo iz trenutnog procesa ne bude izgubljeno u nadolazećem programskom razdoblju, već da bude bolje odraženo u politikama, u regulativi i isto tako u financijskim instrumentima. Gospodin Van Hvala vam. Moji asistenti bili su ovdje jutros, pa e, sam obavješten o tome što se ranije događalo iz Pričavam se na kašnjenju. E, Nadvezao bih se na Jensa, slažem se o novom svijetu, no jedan svaki dan je potpuno novi dan. Ovih pet scenarija su u određenom smislu umjetni. Tako da se nasvrćem previše na tu raspravu i ne bih gubio previše vremena na ulaženju u tu diversifikaciju zamisli možda u tome preskakanje bi moglo doći do preskakanja drugih rasprava i korisnih stvari. Ja ne bio pregovaratelj za pregovaraču za EDF. Ja sam radio na općoj uredbi zajedno sa gospođom Krell i tu smo otvorili mogućnost za ovo partnerstvo, pakt iz Amsterdama i inovativni akcijski plan. I do toga nije došlo samo po sebi, već smo željeli otvoriti prostor gradovima da se direktno uključu u dodanu vrijednost, suradnju, bez toga da se to sve mora razdijeliti, raspravljati na svim razinama. I nastavit ćemo na taj način. Naš klub zastupnika EPP već je rekao da će urbane teme biti jedna od suština suradnje u budućnosti. Dakle, politički je to jasno. Što se nove regulative tiče, da sada imamo mogućnost promijeniti omnibus, jer imali smo rad visoke skupine koja se bavi pojednostavljenjem i to je velika prilika, trenutno smo u trijalogu. I rekao bih jednu stvar, imamo pakt iz Amsterdama, dakle sporazum, soft law, neke vrste, meko pravo, no ne radi se samo o tome da su tu uključeni partneri, već i građani. Vi znate kako stvari idu, tu ste jednako dugo koliko i mi. U Velikoj Britaniji se događaju tolike stvari i vidi se da građani nisu dobili drugu priliku za modernizaciju kad govorimo o vlasništvu. Tada dođe do nečega poput Brexita i vidimo da u gradovima gdje su se čudesne stvari dogodile, proteklih 20 godina da čak i gradonačelnici nisu zastupali te politike. Zbog toga što nismo dotakli građane. Stavili smo ruke u džepove i tada dolaze populisti koji radi što god žele, a nema nikakva interakcija odgovor na populiste. Dakle, moj bi doprinos danas išao u prilično drugačijem smjeru. Ja mislim da ova zamisao partnerstva je ideja koja uključuje građane. I ako ih ne uspijemo uključiti, ako ih ne punomoćimo da komuniciraju s nama, ne, kao što je bila situacija u politikama prošlog stoljeća da odluke donosi država da ljudi slijede. Ne, ljudi ne slijede više i to je njihovo pravo. Sada, dakle, citiram Let the stars shine Dakle, ne radi se o nama, neka tu zasvijetle ljudi u projektima poput Liverpoola, poput onoga što smo e, do sada ostvarili. E, pola svijeta je gledalo kako smo tako fenomenalnu obnovu grada napravili i na kraju cijele priče nitko nije preuzeo vlasništvo za time i nitko o tome nije ništa govorio. Dakle, sada imamo sedam prijedloga o kojima se glasa u parlamentu, koji će ići na vijeće, dobiti podršku komisije, i reći ćemo, ako projekt bude dovršen, poput u vašoj zemlji, da moramo dobiti priliku sa europskim novcima i sredstvom i svim krovanim organizacija i tako dalje, da se može pet godina nakon zatvaranja programa komunicirati vezano uz rezultate. Jer ako samo pričvrstimo nekoliko zvijezdica na zid, to je obično to, ništa više od toga. Ljudi u Velikoj Britaniji govore, mnogo je to u Europu i nikada se ne pojave nigdje te zvijezdice, one se nalaze iza čovjeka na zidu, ali nema tih živih zvijezda, dakle potreban je nov način partnerstava i ukoliko tako nešto u tom smjeru počnemo raditi ja ću biti sretan. I pakt iz Amsterdama koji je dogovoren pod nizozemskim predsjedništvom trebao bi doista dobiti poticaj, a to su ljudi. Dakle, svi ste pozvani, ovo je saslušanje, nadam se da ćete nas saslušati. Hvala vam, gospodine Van Nistleroj. Provokativni ste kao i obično. Riječ bih dao gospodinu Petrozvaldu. Spomenuli ste već vrlo nakon Albrehta Bora i gospodina Nistleroja govoriti, već ste toliko toga rekli, samo nekoliko komentara s moje strane. Zahvalio bih prije svega Janu Albrehtu na tome što je kasnio zbog rada na proračunskom odboru, hvala na tome. No s druge strane, prije svega radi se tu o ovom dokumentu o razmatranju i o tome zbog čega postoje tih pet scenarija. Jučer sam postavio to pitanje. Neko je rekao pet scenarija, ali kud je došlo do konsenzusa tih pet scenarija? Ja mogu predložiti još pet takvih. Ja sam predložio Europu građana i regija. Dakle, kada sam počeo raditi u odboru regija to je bio slogan sviju. Radi se o Europi regija Dakle, netko je jednostavno napravio tih pet scenarija i svi slijede samo to. Dakle, smatram da trebamo otvoriti to pitanje jer suprotno nam će se samo stvari kretati u jednom smjeru i u budućnosti nećemo moći izvući se iz toga. Dakle, to bi i dalje trebala biti otvorena rasprava ako tu nemamo druge scenarije. Vratio bih se na partnerstva Kada govorimo o urbanom transportu, gradskom prevozu, ono što je tu vrlo važno je izdavanje karata i informacije o multimodalnom prijevozu. Ja sam bio izvjestitelj za to i mislim da ako imamo električne autobuse, a nitko nije informiran o tome, a to se nadoveza na drugo partnerstvo, digitalizacija. Dakle, postoji mnogo dodirnih točaka između tih partnerstava i to ne smijemo propustiti. Dakle, nisu nam dovoljni statični podati za transport, potrebni su i dinamični, to je ponovno dio digitalizacije, tu stvari moramo povezati. Bojim se kad kada da ljudi razmišljaju da se radi o nekoj drugoj platformi, da to nije naša tema, da se mi time ne bavimo i takvih stališta. Dakle, moramo pronaći te kontaktne točke između pojedinih partnerstava i na tome raditi. Jan Olbrich, tu bih rekao da kohezijska politika za gradove ako naše predsjedništvo to odobri, ja ću raditi na mišljenju ITI-evima, što mislim da bi mogao biti vrlo dobar sistem za budućnost, jer ako stvari otvorimo i poboljšamo, mm, Dakle, tada će se raditi o ispunjavanju zadataka koji su vezani uz jasne europske teme i svaka regija tu može imati dostatno fleksibilnost i odgovornost za nešto. Jer svi vole raspodjeljivati i koristiti novac, ali nitko ne voli preuzeti odgovornost. Eto tko može biti upravljačko tijelo, a oni tko može preuzeti odgovornost. Suprotno stvari ne funkcioniraju. Dakle, u ovom dijelu mogli bismo biti mnogo fleksibilniji I to je moguće kroz i te i ove promijeniti. Dakle, nije to i nužno samo za gradove, radi se o regijama i nije ograničeno. Dakle, to znači da ovim sistemom možemo učiniti, stvoriti nešto novo, fleksibilnije, funkcionalnije i što će više dodirivati, ticati se i uključivati ljude. Hvala. Uh, Imamo još dva članova odbora regija koji su se javili za riječ. Gospođa Sidreva. Hvala. Iskoristit ću ovu priliku govoriti maternim jezikom. Gospođo Mihajlova, gospodine Kataneo, zahvaljujem vam na ovoj prilici, na tome što ste nas okupili jer mi dolazimo iz različitih tematskih područja i možemo dobiti pregled nad cijelom slikom. Svako od nas radi na pojedinoj temi, mi jako dobro poznajemo tu temu, pratimo razvoje i onda dajemo jedni drugima e, informacije. Ali da na redovit način pokušavamo sagledati cjelokupnu sliku, mislim da će to biti jako korisno, to će poboljšati naš rad, dobit ćemo više informacija. Htjela bih e, reagirati na ono što rekao gospodin Netrov. I želim reći da rad na planu Europske unije za gradove ima jako veliku dodatnu vrijednost zato što to pojačava dijalog e, unutar samih gradova i pruža nam veću priliku da se gradovi uključe u to. To je jedan vrlo važan cilj i e, to je jako vrijedno i za odnose među gradovima. Možemo izgraditi ekosustave i poveznice između istraživačkog sektora, udruga civilnog društva, poslovnog sektora te institucija e, na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini i stoga je to izvjesna prilika koju bismo trebali iskoristiti. Trebali bismo pratiti što ostvarujemo time. Trebamo dakle imati konkretne rezultate, ali je to istodobno i nadahnuće kao ideja. Stoga vam zahvaljujem na tome. I moram, mogu reći da će Sofija je u budućnosti aktivno sudjelovati u tome, a kao član eh, članovi odbora regija mi mislimo raditi na svemu onome što će onda ispuniti očekivanja građana prema nama. Hvala. Sada gospodin Heru Zomizaga. Da, hvala vam. Ja sam bio izvjestitelj za izvešće izvješće o pametnoj specijalizaciji iz odbora regija i nešto što smo najviše spominjali u tom izvješću bilo je to pitanje sinergija. Mislim da se svi mi slažemo što se toga tiče. To je nešto što mene jako zanima. Ja sam član odbora regija, naravno, ali isto tako sam i predstavnik moje regije ovdje u Briselu. Dakle, ja živim u Briselu, ja svaki dan odlazim na nekoliko različitih sastanaka i onda moram doma sastavljati izvještaje o tome. Primjerice, mi smo uključeni u dva projekta, između ostalog e, imamo jedan projekt koji se zove Screen. Tu se radi o tome kako da se izgrade strategije za kružno gospodarstvo za regije je natječaj, mi smo bili odobrani na tom natječaju zajedno sa drugih deset regija. Postoji jedan drugi projekt koji se zove Life Respira. Tu se radi o tome kako možemo poboljšati kakvoću zraka u gradovima. Već smo prošle godine s time krenuli. Kao popratni rad mi smo uključeni i u e, različita e, europska inovacijska partnerstva Imamo tu nekoliko desetak različitih mreža, inicijativa od komisije i tako dalje i tako dalje. I stoga ono što mene zabrinjava je to što mi ovdje kažemo da trebamo biti bliži građanima, ali evo ja, ja sam tu u Briselu, mi smo mala regija, imamo malo predstavništvo ovdje, a vidim da je teško pratiti sve to i raditi na tim sinergijama između svih tih različitih dobrih inicijativa koje imamo. Mislim, ja u potpunosti podržavam sve te inicijative, upravo smo imenovani članom partnerstva o energetskoj učinkovitosti. Dakle, nemojte me krivo razumjeti. Mi smo za to i mi sudjelujemo u koliko god inicijativa možemo, ali ono što mene zabrinjava je to kako da postignemo sinergiju. To je povezano s onim mojim prethodnim pitanjem o tome na koji način se možemo koordinirati. Jer mi govorimo uvijek o financiranju, a zanima me postoji li neka koordinacija e, što se tiče prioriteta e, iz plana za 2020. godinu, postoji neka koordinacija možda za taj projekt LIFE. Zaključio bih s time što ću reći da je za mene stvarno vrlo jednostavno otići kući i objasniti u jednoj minuti činjenicu da trebamo sudjelovati u tome i tome, zbog toga i toga, imamo te prilike i tako dalje. I onda će svi moći me pratiti, čak i građani. I mislim da je to doista konkretno pitanje. Hvala. Hvala vam. Nema više zahtjeva za riječ, pa stoga vraćam riječ panelistima. Ako se žele osvrnuti na javljena za riječ, izvolite. Hvala vam. Ja sam iz kružnog gospodarstva. Dva komentara. Što se tiče koordinacije između vaših partnerstva, evo daću vam jedan primjer kako radimo. U kružnom gospodarstvu smo e, javnu nabavu e, identificirali kao vrlo važan alat za građane, a imamo i e, novu inicijativu za javnu nabavu. I dakle, to pitanje kružnog gospodarstva u javnoj nabavi, to je nešto što ćemo prenijeti drugim partnerstvima i zatim to i tamo obraditi. Jer je bolje da se iz jednog partnerstva sredočemo na da se ne samo iz jednog partnerstva na to pitanje javne nabave, tu se pokušavamo koordinirati među sobom dok radimo. Druga stvar je izuzetno važna. Mi znamo da se mnoga toga događa po pitanju kružnog gospodarstva na različitim razinama. I stoga se postavlja pitanje kako ovo partnerstvo u kružnom gospodarstvu može izbjeći da udvostruči rad koji obavi već drugi. I e, iskreno rečeno nemoguće je znati za sve inicijative koje se provode u ovom trenutku, ali pokušavamo zadržati fokus, saznati što se događa s pomoć komisije, s pomoć različitih partnera koje imamo i zatim isto tako pokušavamo koliko god moguće tražiti e, input za naš rad. Želimo vidjeti gdje možemo stvariti dodatnu vrijednost. Dakle, da ne radimo nešto što već neko drugi čini e, paralelno s nama, možda čak i na bolji način od nas. Dakle, mi smo za bolje financiranje, bolje znanje, bolje donošenje propisa za ono gdje možemo postići dodatnu vrijednost e, na sve ono što se u ostalom paralelno događa na drugim razinama, ali to je vrlo teško. I stoga nam je potrebna vaša pomoć da imamo taj pregled nad svima onima što se događa na europskoj razini. Hvala. Neki drugi komentari, komisija, izvolite. Da, hvala vam, gospodine predsjedatelju. Ja bih se htjela vratiti na ovo pitanje sinergija. To je mm, također nešto o čemu mi razmišljamo svaki dan, dakle kako da to poboljšamo. Zapravo mi smo to sagledali na različitim razinama i možda se trenutno nalazimo na jednoj temeljnoj razini. Jer prva razina je ta da, se, da shvatimo što se događa. Već je to teško, dakle da imamo jednu aktualnu sliku, trenutnu sliku koju svi imaju. Imamo toliko mnogo glavnih uprava, toliko mnogo inicijativa i to je zapravo beskrajna priča. To je dobar, dobra vijest na jedan način, zato što imate beskonačne prilike, ali ako kao pojedinac pokušavate sve to e, shvatiti, onda je to kad kad e, doista nemoguće. Mislim da smo sada na toj razini, dakle imamo jedinstvenu kontaktnu točku koja je tu, koja je pristupačna, imamo taj ažurirani pregled situacije, naravno sve se to konstantno razvija zato što se rad e, posvuda razvija i stoga trebamo tu nastaviti s praćenjem. Zatim druga razina je ta da imamo dijalog između različitih glavnih uprava i dionika koji su uključeni u taj proces. Vi imate life, vi imate obzor, vi imate strukturne fonde, pa stvorite sinergije. Nije to tako jednostavno. Moramo doista shvatiti što je što, e, što čini što za građane, e, gdje imamo taj e, element grada, je li to važan element ili ne toliko važan element, primjerice kako je to povezano sa financiranjem u inovacijama, gdje imamo ulogu gradova u tome. Dakle, morate doista imati vrlo detaljno saznanje u tome, a zatim možete onda krenuti na tu razinu postizanja sinergija i stvoriti nešto što je nadamo se bolje od trenutne situacije i gdje kažemo pa možda ne bih trebala navoditi primjere, ali ipak ću to učiniti. Primjerice pod eh, programom Obzor 2020. imate projekte za gradove, zatim imamo jedan drugi projekt koji je tome vrlo sličan i doista morate razmišljati da vidite koje su razlike i da vidite što možemo u idućem razvoju napraviti bolje. Možda to za, ta dva projekta zamijeniti jednim instrumentom, možda imati bolje pravila, bolje e, podijeliti ta dva projekta. Imamo mnoge takve slučajeve, a jedna osoba sama, njoj je teško tu ostvariti neko poboljšanje, ali mi se nadamo da ćemo sa ovim partnerstvima moći napredovati istim poslom. Dopustite mi da samo iznesem jednu ideju. Vi trenutno imate sve te instrumente u vašim rukama i naravno to su instrumenti. I vrlo je važno da Europska unija definira koji su ključni zadaci. što se unijom naravno imamo ali moramo znati točno što želimo raditi. A e, nesumljivo je tako da gradovi dobivaju sve veći značaj. I dakle, to će dalje biti jedna samo posluga. Nećemo imati sve objedinjeno e, jer ne možemo na taj način sve decentralizirati da financijska sredstva izravno pristižu u ruke gradova. Dakle, u novoj uredbi nećemo imati takvu strukturu jer imamo e, više razinsko upravljanje, regije su važne, a gradovi su sve važniji. Dakle, radi se o tome da e, iskoristimo ovaj trenutak e, i ovu priliku koju smo zajedno stvorili. Odbor regija je o tome dugo raspravljao, a mi u Europskom parlamentu zajedno uz podušku vijeća možemo si stvoriti veći manevarski prostor možemo vidjeti gdje ćemo ostvariti najbolje rezultate. Mnogo toga ima, evo govorili ste o pametnoj specijalizaciji. To je također instrument da se usredočimo na nešto i jedan grad ne mora sudovati na svakom javnom natječaju u Europi. Ne, mogu reći, evo, mi ćemo posebno se usredočiti na kružno gospodarstvo, na energetsku tranziciju ili na nešto drugo i tu onda vi u tom europskom sustavu natjecanja imate ulogu kao grad, e, možete e, dobivati sve veću ulogu, preuzeti vodeću ulogu i onda drugi gradovi mogu sjediti. u tome se radi u pametnoj specijalizaciji. To je e, jedno otvaranje mogućnosti da vidite što možete ostvariti za vaše građane i kako se možete povezati. To je Jan rekao. Ne možemo imati jedan scenarij. Europa će postati Balkan, tako što će svatko si uzeti svoj dio kolača, nitko neće znati što drugi radi, nitko neće znati što žele. Imamo populističke stranke i europske stranke, ali većina to ne želi. I većina gleda gdje ta suradnja, ta partnerstva mogu donijeti dodanu vrijednost do završetka ovog trenutnog razdoblja i to je važno jer kružno gospodarstvo pretočeno u gradove je izvanredno i povezano je s toliko mnogo stvari. Dakle, nemate uvijek samo jednu kategoriju koju sve možete ubaciti. Ne, e, to će sve biti povezano i stoga će biti teže. I zato nam je potrebno dobro praćanje, a to je zadaća obzora, odbora regija, dakle da prati razvoje i to je dakle jedan pristup koji nije bjelocrni crni scenarij. Hvala, vrijeme je da zaključimo. Kao prvo, zadovoljstvo mi je i čast da prije nego što dam riječ predsjednici Mihajlovi na završnim riječima, da zahvalim svim govornicima, da zahvalim komisiji, gospodinu Olivieru Boneu i e, gospođu iz komisije da zahvaljujem svim sudionicima i zastupnicima iz ovog parlamenta. Imali smo vrlo zanimljivo jutro. Dobro dio vremena smo proveli sa razmjenom konkretnih iskustava i ja imam dojam da imamo mnogo znanja koje možemo podijeliti sa svim europskim gradovima i regijama. I to bi mogo biti doprinos odbora regija zato što smo danas slušali o partnerstvima, ne samo e, radi samih e, članova koji su u tim partnerstvima, već zato što nam oni mogu dati dobre ideje, e, dobre prakse i isto tako i najgore prakse kako bismo mogli izbjeći pogreške u regijama i gradovima Europske unije. To je prva točka. Druga točka, mi se slažemo sa idejom da nam potreban plan Europske unije za gradove koji će se odnositi na sve na sva gradska područja, dakle ne samo na najvažnije gradove, ne samo na najveće gradove, već i na mala gradska područja ili baš naprotiv ne što se tiče scenarija budućnosti financiranja Europske unije, da se ne usredočimo samo na najsiromašnija područja ili na e, regije i gradove koji sudjeluju u e, programu kohezije, već na sve gradovi na sva takva područja, jer nam je to potrebno posvuda. Treća točka je ta da moramo građane uključiti u sve to, u te urbane politike. Po mom mišljenju su one jedan od najvažnijih stupova kako bi građani ponovno zadobili povjerenje u europske institucije. To su politike isto tako koje građani mogu konkretno osjetiti, doživjeti u svom svakodnevnom životu. I stoga mislim da trebamo staviti veći naglasak na građane i to je eh, jedan od ključnih eh, čimbenika koji će dovesti do uspjeha plana Europske unije za gradove. Evo to su moje tri točke u zaključku, ali sada vam svima zahvaljujem i dajem eh, predsjednici Mihalovi riječ za završne primjedbe. Hvala, hvala svim sudionicima i panelistima, hvala vam što ste podijelili svoje iskustva s vama, hvala Europskoj komisiji te povjerenstvu Koter iz odbora regija. E, vrlo je važno što imamo ove zajedničke sastanke. Da, ja se u potpunosti slažem, e, gospodine Kataneo, s vašim zaključcima. Ja bih dodala još i sljedeće. Samo prije dvije godine smo rekli da previše govorimo o planu Europske unije za gradove, ali da zapravo ne djelujemo. A danas imamo 12 partnerstva, imamo tu stvaran razvoj, imamo e, i pripremu akcijskih planova za ta partnerstva i već govorimo o tome kako možemo iskoristiti dobra iskustva iz tih partnerstva e, prilikom oblikovanja buduće kohezijske politike. To je jedna od najvažnijih poruka. Hvala vam gospodine Obrihte na tome. To je dobar instrument iz kojeg možemo iskoristiti iskustva za naš rad u budućnosti. Kao drugo, kako bismo mogli iskoristiti taj instrument, moramo ga moći dobro iskomunicirati. Dakle, cijeli proces i postignute rezultate do kojih će doći iz tih partnerstva. Moramo dobro iskomunicirati. Ja se slažem sa tom porukom da trebamo vidjeti kako možemo e, sve više i više europskih građana uključiti u taj proces kako bi i oni sudjelovali u e, tim ostvarenim rezultatima iz partnerstva. I kao treće, uloga svih institucija. Današnji sastanak je dokaz e, toga da imamo dobru suradnju između e, povjerenstva Koter u odboru regija i e, odbora za regionalni razvoj u Europskom parlamentu zajedno sa Europskom komisijom i sa predstavnicama različitih partnerstava. Samo tako što ćemo razbiti sva ta partnerstva na našim razinama prema načelu višeranskog upravljanja, što je načelo s kojim se slaže odbor regija, kojeg zastupa. Dakle, višerazinski pristup kada se radi o razvoju gradskih područja u Europskoj i nadam se da ćemo to vidjeti i u budućoj kohezijskoj politici. Hvala lijepa svima i evo, na meni je čast da zaključim današnji sastanak. Hvala vam.